Okay, colleagues, we have a busy agenda, so I suggest, suggest that we... Imamo dosta gust raspored danas, tako da predlažem da započnemo. Evo, pozdravljam vas na prvom sastanku nakon uskrsa. Nadam se da ste dobro proveli praznike. Ja sam bila inače u Demokratskoj republici Kongo i vjerojatno ćemo kasnije razgovarati o tome. Evo, prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Nisam zaprimila nikakve prijedloge promjena dnevnog reda, tako da ga možemo smatrati usvojenim. Hvala lijepa. Druga točka na dnevnom redu je usvajanje odluka i preporuka koordinatora. Zaprimili ste nacrt zapisnika odluka sa sastanka 1. travnja. Ako imate bilo kakvih primjedbi, uputite ih tajništu do kraja ovog sastanka. Ako ne zaprimimo nikakve primjedbe na odluke i preporuke koordinatora, onda ćemo smatrati da je zapisnik time usvojen. Zatim priopćenja predsjednice. Molim vas e, da zauzmete mjesta jer želim nešto reći u svojim priopćenjima. Vjerojatno ste saznali za strašnu tragediju na Mediteranu kod obale Libije koja se dogodila ovaj vikend. Imamo izjavu visoke predsjednice Mogherini koja je objavljena jučer i također i komisije i predsjednika Šulca i vijeća kojim se poziva Europska unija da nešto poduzme u vezi sa ovim strašnim smrtima koja se događaju. Kasnije ćemo danas poslije podne imati razgovor sa povjerenikom Stiljanidisom o radnom programu iduće godine i također ćemo ga zamoliti da kaže nešto o onome što se događa na sredozemlju i da podijeli s nama eventualna saznanja o pripremama vijeća za se podne. Također znamo da gospođa Mogherini razgovara s predsjednikom Tuskom o sazivanju i sastanka vijeća um, ovog tjedna ili idućeg tjedna. Dakle, ovo su doista strašni događaje i smatramo da Europska unija treba poduzeti neke mjere. O tome ćemo razgovarati kasnije sa povjerenikom Indesom, ali s obzirom na golem broj žrtava, predlažem minutu šutnje kako bismo razmislili o onome što se dogodilo i kako bismo razmislili o onome što možemo učiniti kako se to ne bi ponovilo. Hvala. Thank you very much. will hear from... Hvala vam. Kao što sam rekla, o tome ćemo razgovarati s povjerenikom Idesom za otprilike sat vremena nakon prve rasprave i sigurna sam da će kolege htjeti reći nešto o ovom pitanju koje će svakako i dominirati raspravom o komisiji i njezinom radnom programu u narednim godinama. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to su priopćenja komisije. Ovdje je Catherine merde penningen Nema nikoga drugoga iz e, komisije, niti imamo priopćenja od komisije, dakle možemo odmah prijeći na petu točku dnevnog reda, vrijeme za pitanja, nismo zaprimili nekakva pitanja, što znači da možemo prijeći odmah na šestu točku dnevnog reda, a to je svjetsko zdravlje. Tema za Europsku razvojnu godinu za ovaj mjesec je zdravlje i koordinatori su smatrali da bi bilo važno da naš odbor raspravi o doprinosu Europske unije globalnom zdravlju i također e, da raspravimo o ulozi koju igramo u globalnom razvoju. Naravno znamo što se dogodilo sa krizom ebole i također Razmatrali smo mogućnosti ulaganja u zdravstvene sustave u zapadnoj Africi kako bismo se suočili sa tom e, krizom i također e, Save the Children je izjavila da e, stoji više hitna intervencija nego izgradnja minimalnih zdravstvenih sustava u tim zemljama. Dakle, time što nismo riješili problem u korijenu, onda smo završili sa većim troškom za humanitarnu pomoć. Također, naravno, pripremamo i sastanak na vrhu UN-a u rujnu i raspravu o budućim ciljevima. U izvješću gospodina Štira uzvojili smo zaključke kojima se poziva na djelovanje u smislu podizanja zdravstvene kvalitete i također da se to zaštiti kao jedno od ljudskih prava i također u pripremama za New York eh, raspravljamo o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti i o tome kako možemo ostvariti minimalne standarde zdravstvene zaštite u svim zemljama u svijetu u budućnosti. Upravo sam bila u Kongu i posjetila sam bolnicu gdje radi eh, dr. McCriggy eh, i uvidjela sam potrebu za daljnom pomoći zato jer zapravo najsiromašniji ljudi na svijetu plaćaju na kraju krajeva za svoju zdravstvenu skrb, a nemaju pristupa niti najosnovnim uslugama. Dakle, ovdje imamo niz govornika danas podne koje će nas uputiti u svoje viđenje zdravstvene zaštite u svijetu. Daćemo im po deset minuta, onda ćemo čuti pitanja kolega. Ovdje je doktorica Cassie Rose iz Svjetske zdravstvene organizacije, zatim je tu Marika Weinrox iz eh, globalne zaklade za borbu protiv eh, HIV-a, tuberkuloze i malarije i se iz eh, Njemačke zaklade za svjetsko stanovništvo, DSV. Dakle, ću vam riječ tim redoslijedom kako sam najavila, a onda ćemo čuti komentare od slušateljstva. Počet ćemo sa doktoricom Cassie Rose iz Svjetske zdravstvene organizacije. Hvala, danas ću vam govoriti o zdravim zdravstvenim sustavima i također i obrazanje naših prioriteta i kao što je predsjednica već spomenula, kriza ebole ukazuje na slabosti zdravstvenih sustava, ali ebola je samo jedan od opasnih patogena koji su zaprijetili svijetu u posljednjih 15 godina. Imamo tu u SARS i MERS od 2003. godine, ali to nisu samo bolesti, nego imamo također izazove koji su vezani za otpornost na malariju i tuberkulozu i e, gonoreju i također uobičajene zaraze su sada već e, otporne na tretman i to utječe također i na patogene koji nisu e, zarazni i također sve to sada skreće našu pozornost. SARS i MERS e, ukazuju na ranjivosti naprednih zemalja, a epidemija ebole je izložila ranjivosti svih zemalja. No ako razmotrimo najsiromašnije zemlje možemo uvidjeti zašto one postaju plodno tlo za takve epidemije. Dakle, izvaja se premalo sredstava za e, zdravstvenu zaštitu i ako razmotrimo gornji graf, e, vidjet ćemo da cilj koji je zadan, dakle, da se izvoji 15% najmanje općih rashoda za zdravstvo. I također postoji jedan cilj, odnosno 86 dolara po glavi stanovnika kako bi se pokrile najosnovnije potrebe. Dakle, niti jedna od tri najpogođene zemlje nije došla niti blizu tolikih rashoda od 86 dolara po glavi stanovnika 9 dolara u Gvineji e, i 16 e, dolara u Sierra Leonu i Gvineja 20 e, dolara po glavi stanovnika koji se izdaju za zdravstvo. Sve te zemlje imaju slabe zdravstvene sustave, izdaju malo za zdravstvenu zaštitu, naročito u ruralnim područjima gdje je uglavnom koncentrirano stanovništvo. Ima malo laboratorija koji su uglavnom u gradovima i oni su raznorodne kvalitete i također imaju slabe kapacitete i također glavne e, bolnice nemaju niti tekuću vodu niti struju i također nedostaju informacije o zdravstvu, također e, nabavni lanci i e, upravljanje općenito. Dakle, to su bile slabe zemlje i također one nemaju niti nikakvih pričuva. Ovaj slajd pokazuje njihovu nesposobnost da reorganiziraju usluge i također da isporuče i druge usluge, što znači da mnogi ljudi koji nikad nisu bili zaraženi ebolom e, su ipak, neposre, e, su posredno pogođeni ebolom. Dakle, sustav mora pružiti skrb i da taj način možemo ostvariti željeni učinak ako postoji dovoljna dostupnost takvih usluga. Neki od ovih rezultata će također e, poboljšati i samoodrživi razvoj ili ga promaknuti, recimo poput e, sektora bioznanosti koji sam po sebi može potaknuti rast e, u zemlji i voditi do samoodrživog razvoja. Naravno, to nije samo utemeljeno na načelima jednakosti i suosjećanja. To nije jedini razlog e, zašto želimo podržati univerzalnu zdravstvenu skrb, nego trebamo i moći otkriti i spriječiti štetne epidemije i izbijanja bolesti, a kako bismo to ostvarili, svi moraju imati pristupa osnovnim uslugama. Neke od tih usluga podržavaju javno zdravstvo, i također, e, ako nema pristupa, to znači da epidemije neće biti otkrivene ili e, podvedene pod kontrolu na vrijeme. Što nam je potrebno kako bi zdravstveni sustavi bili otporni? Trebamo kao prvo imati na umu da su oni sustavi i ako budemo smatrali da izmjena jednog dijela može utjecati na izmjenu svih ostalih dijelova, to iziskuje dosljednost u upravljanju i informiranju. Uobičajeni ciklus planiranja, barem e, u idealnom svijetu, je jedan e, ciklus sa pristupom od ozdo prema gore, što na konsensualan način e, moguće razrade u plana koji se procjenjuje i dorađuje nakon godišnjih revizija, ali u stvarnosti u brojnim zemljama to se ne odvija tako glatko. U stvarnom životu postoje drugi razni pritisci, političke, praktične prirode, razni prioriteti i također reviziju, um, na reviziju utječu ti pritisci. Ako razmislimo o brojnim čimbenicima koji pridonose zdravlju partnerima, naročito, naročito u zemljama niskog dohotka, e, to su vanjski i unutarnji partneri koji i dodatno opterećuju osoblje Ministarstva zdravlja koje nije e, dovoljno kako bi pokrilo cijelu zemlju. Evo, samo da spomenem jedan primjer ovakvih pritisaka. Ovo je tek nekolicina novih e, inicijativa za zdravlje koje su pokrenute od 2000. godine. Dakle, vidite koja, koliko je složeno financiranje razvoja i koliko je to vezano za zdravlje. Ministarstvo zdravlja moraju Uravnotežiti razne doprinose svih ovih partnera, od kojih su neki, neki izuzetno važni. Također razlikuje se i ciklusi planiranja u raznim zemljama, što još više otežava koordinaciju planiranja u ministarstvima i e, ona su rijetko onda usklađena sa nacionalnim procesom planiranja. Također, neučinkovita pomoć donosi dodatne komplikacije, a iznad toga imamo i upravljanje nabave za ono što je planirano što je često složeno zbog velikog broja drugih partnera i izvora materijala, a zatim tu je i pitanje isporuke materijala. Evo, ovo izgleda zapravo kao e, elektronička schematika, ali zapravo je to ciklus nabave za energetiku. Dakle, ovakva fragmentacija i nedostatak napretka i e, frustracija na globalnoj razini i zbog nedostatka napretka i zbog ovih prepreka dovele su do naše rezolucije Svjetske zdravstvene organizacije 2011. godine o političkom dijalogu koji je potreban kako bi se ove sustave učvrstilo. To se temelji na jednom planu jednog zdravog okvira za planiranje što uključuje politiku, strategiju i također proračunske operativne planove koji su usklađeni i to vode zemlje u svim slučajevima i to treba inkluzivno razraditi sa svim ostalim dionicima. I ovo je uobičajeni e, krug e, ciklusa planiranja koji počinje od e, analize stanja, zatim se nastavlja sa savjetovanjem i javnom raspravom, zadavanjem prioriteta, zatim e, strategijom koja uzimlja u obzir troškove, provedbom i nakon toga e, imamo i reviziju, e, analizu rezultata. Sve to ovisi naravno o informiranju. Kako bi se to ostvarilo, bit će potrebni sofisticirani sustavi od onih koji postoje u zemljama niskog prihoda i također sofisticiranije baze podataka koje je nemoguće sada pretraživati i koje ne mogu pravovremeno davati informacije i omogućiti razmjenu istih. Predlažemo dakle jedan integrirani sustav o informiranju o zdravstvu koji okuplja sve resurse i koji također izrađuje izvješća kako bi doprinio svim funkcionalnim elementima nacionalnih zdravstvenih sustava. Sva tehnologija, informatička tehnologija je dostupna, ali ono što je potrebno u tim zemljama je bolje, bolja povezanost, interakcija, ali također i potpora izgradnje infrastrukture. So are the technologies and these... Evo, to su tehnologije i također sustavni zahtjevi za otpornost na sve zdravstvene prijetnje. Također, Treba nam i inovativniji pristup istraživanju i razvoju koji se temelji više na potrebama. U posljednjih nekoliko mjeseci za vrijeme krize sa ebolom pokazali smo da možemo skratiti razvoj cijepiva i lijekova sa 10 godina na 10 mjeseci. I također napredak tehnologije znači da ćemo moći to uskoro učiniti i za druge e, zarazne i nezarazne bolesti i to na vrlo jednostavan način. Također same zemlje trebaju zadavati prioritete, a e, na globalnoj razini trebaju e, surađivati u izradi alata i također trebamo univerzalno globalno zaštitu kako bismo to učinkovito isporičili. Što to znači za istraživanje i razvoj? Oni će morati promijeniti svoj model i obratiti se jednom samoodrživom e, interaktivnom e, sustavu istraživanja i razvoja koji je također usklađen sa potrebama globalnog razvoja. Evo, to nije kraj zapravo, nego je samo početak. Okay, thank you, thank you very much. Hvala, najpiše hvala na ovome, bili ste, savršeno ste se držali vremena i to cijenimo, ostaće više vremena za pitanje za kolege. Sljedeća govornica je Brajke Nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime, no vi to možete uraditi mislim nas iz Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije. Znamo da je bilo velikih e, investicijskih programa za borbu protiv ovih e, bolesti u zadnjih nekoliko godina. Možda možemo govoriti o e, poukama iz toga svega i kako se mogu izvući napraviti neke smjernice o tome kako se time baviti na nekom širem planu. Evo dakle, čekamo samo da nas da se riješe naši tehnički izazovi u Europskom parlamentu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 Okay, we have the Global Fund, so we can start. <laughs> so, yeah, thank, thank you. you. Maybe, I mean, some, many colleagues on this committee are new, so you might want to... neki zastupnici ovdje novi, tako da bi se nas mogli malo podsjetiti na stvar. Hvala, velika mi za veliko zadovoljstvo biti ovdje sa zastupnicima Europskog parlamenta. Ja sam Rajne Vežoks. E, eh, prošle godine sam eh, stupila na ovu svoju funkciju. Dakle, ovo nije prvi put da sam u ali u ovoj zgradi svakako jest. Radim za, za globalni fond za borbu protiv AIDS-a. E, osnovani smo od 2002. godine, to je 20 e, partnerstvo 21. stoljeća za borbu protiv HIV-a, malarije, AIDS-a. Mi smo sada glavni doprinositelji glede resursa E, preuzeli smo 24% svjetske pomoći za HIV-u, dvije trećine za malariju i 75% pomoći, ljanske pomoći za boru protiv tuberkuloze. Na godišnjoj razini mi e, imamo otprilike 4 milijarde dolara e, glede u programima u sto 120 zemalja, kao što vidite ovdje imamo, najviše radimo na subsaharskoj Africi, e, dijelu Azije, E, mi radimo dakle, na, s velikim nizom partnera. Imamo e, dakle, WHO i UNAIDS svoje partnere u okviru organizacije jednih naroda. Svjetske zdravstvena organizacija, naš partner još prošle godine, smo započeli velike veliki radi, i države više ne trebaju e, sudjelovati sa svojim sredstvima Ovdje imamo nacionalne strategije kojim se rješavaju određeni izazovi. Do kraja 2015. imamo impresivne rezultate, zahvaljujući podršci partnerstva svjetskog fonda, dakle 7,3 milijuna ljudi oboljenih koji boluju od HIV-a su imali liječenje 12,3 milijuna ljudi eh, primilo pomoć, 650%, 650 milijuna ljudi je, eh, dakle 13 milijuna je konzultiralo, eh, a 430 milijuna je dobilo pomoć. Kao što vidimo zadnjih 10 godina sve manje ljudi ima, umire i manje je zaraženo od ovih bolesti. Veze između 2005. i 2013 godine tu imamo smanjenje oboljenja za jednu trećinu, odnosno mortaliteta od AIDS-a. Dakle, smanjenje je za skoro 40% smrtnosti od HIV-a. Naši ciljevi su zadovoljeni na globalnoj razini i većina, u većini e, zemalja e, u kojoj ima oboljelih od tuberkuloze što se tiče malarije, tu smo isto tako stvarali smanjenje novih e, oboljenja. Ulaganjem u bor protiv ovih triju bolesti, utjecaj HIV-a i ovih e, je puno manji, ne odnosi samo na zarazu ovim trima bolestima. Ovdje se rad, bavimo isto tako ljudskim pravima, e, rodnoj jednakosti i drugim stvarima. Dakle, tu uklanjamo pre, prepreke, brojne prepreke E, imamo partnerstvo ne samo s UN-om, već i sa Svjetskom bankom, e, sa UNICEF-om, UNFPA-om. E, želimo izgraditi otporan zdravstveni sustav, pomoć ženama i djeci. Puno truda smo uložili u e, nacionalne resurse za boru protiv ovih e, bolesti. Mi lobiramo na nacionalnim razinama i ovdje se ne radi samo o zaradnim bolestima, već općenito nastavimo se boriti protiv e, loše funkcionirajućih zdravstvenih sustava u brojnim zemljama. Trenutno, s obzirom da je sad 2015. godina, mi sad radimo na razdoblju 2017. do 2021. imamo velike izazove s obzirom e, od, kak, od 2002. sad su najveći izazovi pred nama. Ako gledamo <clears throat> matricu oboljenja, to je došlo do velikih promjena u zadnjih 10 godina zbog e, gospodarskih socijalnih promjena, velikih promjena, broj velike zemlje kojima su bili niski prihodi, one su razvile čitav e, svoj srednji sloj, neke zemlje kaskaju. Dakle, vidimo da zemlje poput Indije, Kine, Brazila, da su postale jake e, sile. Tako da moramo prilagoditi svoju strategiju ovom novom kontekstu. a istovremeno vidimo dakle da e, tu imamo e, važne globalne ciljeve razvoja tzv. MDG. Isto tako vidimo da imamo radikalne promjene u globalnom okruženju u kojem radimo, tako da moramo imati diferencirane pristupe rada ovisno o zemlji s kojom radimo. Moramo se bolje prilagoditi situaciji i kontekstu. Ovo se tiče isto tako iz zemalja e, koje su u kriznom razdoblju na drugačiji način moramo pristupati zemljama sa srednjim, srednjim jakim srednjim slojem e, u istočnoj Europi, srednjoj Americi koje su bile suočene sa pravim epidemijama u zemljama poput Ruande i u Srednjoj Americi tu je bilo problema borba čitava borba s malarijom. Zatim Kina, Brazil, Indija, njiho, s njima također dobro surađujemo i razmatramo njihovu ulogu u borbi protiv ove bolesti i gledamo, tražimo novi model su financiranja. Što se tiče modela s Europskom unijom, tu trebamo reći da je to jako e, važno partnerstvo. Komisija je šest najveći donator. Europa pruža skoro 50% e, sveukupnog e, sveukupnih sredstava našeg fonda, ali partnerstvo nije samo financijske prirode. Europska unija je bila dobar, do, pružila dobru pomoć globalnom fondu, igrala je jako važnu ulogu. I ja znam koliko su parlamenti važni za podršku našim e, fondu poput našeg i stalno e, zastupnici pozivaju svoje nacionalna predstavništva da pomognu našim e, institucijama i to je bilo od velike pomoći veliko ohrabrenje za nas. Podrška Europske komisije i država članica je velika za naš fond. Nedavno smo imali veliki broj komisije, odnosno misija, da vidimo kako možemo e, još bolje surađivati. I želim ovom prigodom zahvaliti svima na jako dobrom partnerstvu. Ostavljeno mi je da raspolaganje 8 minuta, tako da sam završila s govorom. Najljepša hvala na ovom sveobuhvatnom pregledu. U, e, ispoštovali ste vrijeme koje vam je stavljeno na raspolaganje pretpostavljam da će sve intervencije biti na raspolaganju na našoj web stranci, S obzirom da ovdje imamo stvarno veliki broj informacija i ne možemo ne možemo dakle sve to e, odmah e, analizirati jer i brzo ste <laughs> govorili tako da bilo dobro da to imamo na raspolaganju. Sada predajemo riječ zadnjoj govornici Cecil Verno iz njemačke organizacije DFW. E, želim samo reći da smo svima poslali određene dokumente u ovim prezentacijama što možete naći na svojim e, elektronskim poštama. Dakle, se od Silverno imate riječ. Hvala vam, hvala vam gospođo predsjedniče. Ja sam ovdje u ime DSV-a. To je jedna od mnogih e, udruga civilnog društva koji rade na području javnog zdravstva. Mi se posebno se točimo na djecu i na žene. Evo, budemo dakle, sutra ćete dobiti izlaganje kao što sam rekla nakon današnjeg sastanka. Izvolite. Da se vratimo dakle malo natrag, javno e, svjetsko zdravstvo je vrlo važno za razvoj, to je isto povezano sa drugim aspektima razvoja, na primjer kada pogledate otvorenu radnu skupinu i dokumente koji su proizašli iz nje, to imamo poveznice sa sigurnim gradovima, i sa drugim temama. To nije samo ključno za održiv razvoj, to donosi mnogo gospodarskih e, dobrobiti. Evo imamo jednu tu nedavnu studiju vezanu za e, modele predviđanja za, na primjer, 2025. godinu i tu vidimo da s faktorom 9 do 20 čak u pojedinim zemljama je bolji benefit od novaca koji se za to potroši. To govorimo o posebnim inicijativama veznih u suzbijanje zaraze. Kratko bih se samo osvrnuo na dionike iz naše perspektive. E, dakle, primjerice sindikate, a isto tako i nedavnih razvoja veznih uz inovacije. Kao što je gospođa Rot spomenula, postoje velikih potreba za istraživanje E, i razvoj novih proizvoda, prije svega protiv zaraznih bolesti, ali isto tako postoje i one bolesti koje su zanemarene, koje su vezane u silomaštvo, koje su prije svega vezane u stanovništvo u e, zemljama sa slabim prihodima, tu živi oko jedna milijardi ljudi gdje nema nikakvih cijepeva, nikakvih lijekova, e, diagnostički alati za tuberkulozu primjerice potječu još iz prošlog stoljeća i tako dalje. Stoga postoje tu mnogo potreba za javnim financiranjem jer su sredstva ograničena jer ne postoje e, gospodarski poticaj za poduzeća da razviju takve lijekove, ali isto tako treba spomenuti i potrebe veznih uz izgradnju kapaciteta i uz izgradnju regulatornih tijela diljem lanca proizvoda, treba imati provjere jesu li ti lijekovi odgovarajući i jesu li u skladu sa međunarodnim standardima. u većini tih zemljama, zemljama regulatorna tijela nemaju uopće mogućnosti to učiniti. I jednom, naravno, kada su ti lijekovi na tržištu, oni moraju biti dostupni i to za sve. Što se tiče voditelja istraživačkih centara, um, oni igraju veliku ulogu, oni su ti koji nam ustupaju informacije, naravno isto tako, e, isto tako provode kontrole i e, odgovornost za polaganje računa što se tiče svjetskog zdravstva. Da vidimo što želimo zapravo ostvariti vezno u u svjetsko zdravlje. Kao prvo, mi podržavamo cilj veznih uz univerzalnu zdravstvenu skrb. Isto tako imamo i cilj da u 100% iznosu ispunimo onaj osnovni paket. To znači da sad treba tu uključiti i druge bolesti, e, zarazne bolesti, kronične bolesti i naravno e, odredbe veznih uz e, dobrobit majki i novorođenčadi. Kako da to ostvarimo? Trebamo se usredočiti više na one siromašne skupine, na one koje imaju doista najveće potrebe. To uključuje i žene i mlade, no oni su isto tako i sami pokretači, sami e, pokretači promjene. Što to znači? To znači da nevjerojatno trebamo nekakve sigurnosne zaštitne sustave, kako će se to odraziti na socijalne radnike, hoće li oni imati dosadna financijska sredstva da to lokalno stvare, jer e, na primjer 1% u selu, kako će se s time moći ostvariti nacionalno zdravstveno osiguranje. O tome treba razmišljati, a isto tako o tome hoćemo li to i uspjeti ostvariti, hoćemo li uspjeti ostvariti te ciljeve za sve i nikoga pritom ne izostaviti, a to su nam potrebni podaci i to dobri podaci, a to zahtjeva pak određena proračunska sredstva, izgrađivanje kapaciteta, jačanje ne samo nacionalnih tijela nego i subnacionalnih tijela, a također određene mehanizme za kontrolu i polaganje računa e, koji bi trebali biti inkluzivni. Isto tako, kao što sam već e, rekla, izgrađivanje kapaciteta za istraživanje i razvoj. To isto tako zahtjeva, dakle, dosta finanskih sredstava, kao što sam već rekla, a većina udruga civilnog društva. Za njih je bitno da se ograniče doprinosi e, od samih osoba, e, te iznose treba minimalizirati. Kako da to učinimo, moramo pomoći partnerskim državama da mobiliziraju svoje vlastite resurse. Već smo govorili o obvezama veznih uz E, Afriku, a obvezama za budžet, to su ciljevi koje možemo koristiti za druge države. Imamo i neka nova istraživanja, na primjer e, skupina na, e, na visokoj razini koja predlaže neke nove ciljeve, na primjer 5% od BDP-a i zatim nas to dovodi do 86 dolara po glavi. Također postoje povećane potrebe za financiranje istraživanja i razvoja, a sve se to održava i na fiskalnu politiku. Trebamo progresivnu fiskalnu politiku koja neće naškoditi onima koji su u potrebi, već koji će ojačati ove sustave. Naravno, sve to treba biti u skladu sa odredbama o zaštiti okoliša i ravnopravnosti spolova. Kad kad imamo planove, ali pitanje je jesu li oni e, dobro osmišljeni, a čak i u idealnom svijetu neke države neće moći ostvariti sve ovo. I imate zemlje s niskim prihodima koji neće moći imati 100% univerzalnu pokrivetnost i zbog toga su nam je potrebna pomoć. Što se obraćam Europskom parlamentu i pritom ne mogu ne spomenuti um, uh, obvezu koju smo s tim u vezi izrazili od 0,7% od brutonacionalnog dohotka za dakle službenu pomoć. Um, također uh, imamo i cilj od 0,1% butanskog dohoda u financiranju svjetskog zdravlja. Pritom, to je veoma važno jer ako pogledamo kako je u 2012. godini izgledalo uh, financiranje UNFDA, većina financiranja je proizašlo iz džepova samih osoba koje jedva žive iznad granice sromašta, ovo bih moglo spustiti čak i ispod te granice. Dakle, Europska unija je glavni donator, ali ako pogledamo trenutno programsko razdoblje, samo 17 partnerskih država imaju prioritizirano zdravlje kao, kao glavnu temu. Čak i nakon ove e, krize sa virusom ebole, a u idućem programskom razdoblju se tu čak očekuju neki rezovi. Iz toga bih ja danas pozvala Europski pamet kao vodeći e, faktor na području zdravstva svi, sa svim ovim dijelovima E, tog mozaika, dakle, svi dionici rade udruženo i želim samo reći da imamo sada uskoro i reviziju sljedeće godine na razini Europske unije, a postoji neki razgovori vezani uz akcijski plan za rodnu jednakost u razvoju. Također trebao bi nam isto tako jedan sveobuhvatni pristup za, za svjetsko zdravlje na razini Europske unije, ali što i nakon toga? Postoje i globalna tijela koja su zahtjela do sada globalni akcijski plan, ali možda čak i ova, ovaj program za promjenu. Mi se pitamo kako se ono primjenjuje na programiranje na međunarodnoj razini, na to ste se vi osvrnuli, imamo i razvoj o e, održivom razvoju, imamo konferenciju u Adisu, to je vrlo važno također za prioritiziranje proračunskih sredstava. Hvala vam lijepa. Thank you very much. You've all been very... hvala, vi ste se svi jako dobro držali ograničenja. E, prećemo na pitanje, imam ja neka pitanja, ali ću prvo dati riječ kolegama. Doštir, Rorelija i drugi. Ko se sve želi javiti za riječ da vidimo? Da, kako bismo vidjeli s koliko vremena raspolažemo. petra zastupnika, dakle. Evo, možemo vam dati tri minute na raspolaganje svakome. U biti imamo dovoljno vremena. Dobro što imate prvi riječ. Najviše hvala predsjedavajuća. Hvala trima govornicama. Imam nekoliko pitanja i određene komentare. Kao prvo, ukoliko dopustite, Započeo bih s pitanjima za svjetsku zdravstvenu organizaciju. Već ste spominjali krizu u vezi s ebalom i reakciju svjetske zdravstvene organizacije. O tome smo uveliko raspravljali na sastancima ovog odbora. Naravno, glasali smo i o izvješćima s tim u vezu, ali htio bih vas čuti malo opširnije jer mi smo bili dosta kritični glede odgovora svjetske zdravstvene organizacije s tim u vezi, vjerojatno to znate, ali e, koje su pouke izvučene u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i koje su reakcije koje ćete predložiti kako biste imali na raspolaganju bolji sistem ranog upozoravanja? Upravljanje krizom je prokazano kao ključni problem i htio bih čuti kakve su vaše očekivanja s ovim u vezi, dakle ovdje mislim na konferenciju LCB u srpnju, osobno kada se radi o zemljama u razvoju i njihovom razvoju boljih, boljih zdravstvenih sustava. Dakle, da li očekujete da će se ponuditi neki rokovi s tim u vezi? Dakle, ja mislim da će ovo biti dosta važno pitanje, ali htio bih čuti vaše mišljenje i vaše očekivanja s ovim u vezi. Što se pak tiče prioriteta, već radimo o pomoći razvoju, uvijek se govori da je Europska unija najveći donator, e, predstavljamo oko 50% donacija, no u svakom slučaju prioritet treba biti određeni tu jer sredstva su ipak ograničena. Dakle, koje je vaše tumačenje prave ravnoteže? Koja su to pitanja koja treba učiniti prioritetnima i na koje možemo imati veliki utjecaj, na primjer, kao što je borba protiv malarije? Ne želim reći da seksualno reproduktivno zdravlje nije važna stvar. Znate kakav je stav eh, demokršćana kada se radi o tim pitanjima, ali nećemo se baviti sad ovim pitanjem, ja to mogu samo navesti, ali što se tiče prioritiziranja, korištenja sredstava, želim bih znati koje je vaše mišljenje. staću na tome i saslušati vaš odgovor. Hvala. Hvala, Norbert Neuser darf mich von meiner Seite s moje strane bih htio zahvaliti svim izlagačima. A moje pitanje bit će upućeno prije svega na tri ili četiri područja kao prvo konkretno kada se radi o borbi protiv ebole. Tu mislim da smo svi primijetili da je svjetska zdravstvena organizacija um, došla pod paljbu kritičara zato što je vrlo kasno reagirala i stoga je moje pitanje slično onome od Davora. Dakle, kakve pouke Svjetska zdravstvena organizacija iz toga povlači i kako će se u buduće Svjetska zdravstvena organizacija bolje organizirati, kako će biti bolje naoružana. Što se tiče Njemačke zaklade za svjetsko stanovništvo i globalnog fonda, budući da ja znam jako dobro obje organizacije, sam zapravo siguran da se tu radi vrlo koncentrirano prema tematskim područjima i da su stoga i rezultati e, vrlo jasno e, cijenjeni. No mene zanima kako se je oboružala svjetska zdravstvena organizacija vezano uz rezultate koje ćemo u rujnu dobiti u New Yorku, dakle vezno uz ciljeve održivog razvoja, kako će se ona tamo postaviti. Mislim da svi otprilike znamo kako će izgledati taj rezultat u New Yorku i ja pretpostavljam da se vi jeste već pripremili kako bi na odgovarajući način zatim uh, organizirali vaš rad. Mislim da je isto tako važno reći da treba govoriti i o zdravstvenim sustavima osiguranja za, za posebno starije osobe, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje u zemljama u razvoju tu igra veoma važnu ulogu i moje pitanje je stoga e, kako vi namjeravate raditi u budućnosti vezano prije svega uz to. A još jednom da se vratim na krizu s virusom ebole, mislim da je ta kriza u sve te tri države pokazala koliko su zapravo bili loši zdravstveni sustavi u tim državama i da prije svega što se tiče Europske unije moramo mnogo više toga učiniti kako bi se u tim državama uspostavili dobri zdravstveni sustavi, ali to znači isto tako da moramo s odgovarajućim sredstvima za istraživanja učiniti sve kako bi se takve situacije slične onima sa virusom ebole mogle spriječiti u budućnosti, dakle razvoj cijepiva i tako dalje. Sve to ide dosta brzo, ali temeljno istraživanje mislim da Europska unija pomalo zanemaruje i farmaceutska industrija tu ne radi baš nešto posebno zato što se može zaraditi malo novaca. Moje pitanje je stoga kako se reagira na, na tim područjima i moje posebne pitanje kako se odvija suradnja između Svjetske zdravstvene organizacije u globalnom fondu i e, zaklade za svjetsko stanovništvo kako se to odvija, dakle postoje li konkretni projekti, radili se ciljano na određenim državama i tako dalje. Hvala vam lijepa. Thank you. Um, Hvala. Charles Gerens, onda Marija Hojbruk. Hvala predsjedavajuća. Vjerujem da je glavni slogan ovome svemu strukturni aspekt u pristupu glede univerzalne zdravstvene zaštite. Sve rečeno no to treba stalno ponavljati jer ciljevi koji su naši još već 10, 20 ili 40 godina nisu zadovoljeni. Dakle, mi uvijek ponavljamo iste priče s istim učinkom, ali morat ćemo očito razmisliti o toj metodi. Mislim ovdje na onih 0,7. Ako želimo biti učinkoviti u Adesa Bebi, Sjetite se e, govora iz 2003. To je možda bilo korisno kako bi se pokazalo na e, probleme glede zdravstva i pitanje naše sposobnosti da održimo obećanja, ali moramo ipak nešto najaviti. Očekuje se da države članice pokažu malo odlučnosti i hrabrosti. I sve je, svi problemi s ovim u vezi vidjeli su se e, u govorima nekih državnih e, nekih predstavnika država glede e, ovih nesreća u sredozemlju. Svi se, neki se skrivaju iza nekih izgovora koji ni u kom slučaju ne mogu predstaviti olakotnu okolnost, jer ipak se radi o spašavanju ljudskih života i međunarodno pravo nas obvezuje. Tu nemamo čak ni izbora, nego imamo obvezu da tu djelujemo. Dakle, onih 0,7 mi ćemo opetovati to svoje obećanje, ali ako ne izmjenimo pristup, onda nećemo to uspjeti ostvariti. Zatim, mislim da također trebamo inzistirati na preuzetim obvezama e, na dugoročnom razdoblju kako bismo e, dali više e, vremena bilo da se radi o svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ili štiftungu ili drugima. Dakle, jednostavno, tu su neke preuzete obveze za financiranje na dug rok, dugoročno. Dakle, na tome treba inzistirati da se to omogući. Što se tiče pristupa zdravstvenoj zaštiti, tu trebamo razmisliti o metodi. Dakle, poznata nam je situacija, znamo što treba ulagati, pa zašto se onda ne ulaže? Kod nas se kaže, ako se malo podignu norme glede zdravstvene zaštite, ili zaštite starijih, e, onda će se to odraziti na našu kon konkurentnost e, i u zemljama e, u razvoju se isto govori. Dakle, ako oni podignu, onda će biti manje konkurentni. Dakle, svi dolazimo do istih zaključaka kako se ništa ne bi napravilo. Ja imam konkretno pitanje za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Nije jako originalno, moji prethodnici su to već govorili, no ipak svjetska zdravstvena organizacija mora biti malo više mora biti glasnija glede brzine pružanja odgovora na e, pojavu ebole. Ne može se čutati tri mjeseca i ostati tako, u, ne davati nikakav odgovor Svjetska zdravstvena organizacija je neophodna u ovome što radi i čime se bavi. Dakle, ona je nezaobilazna referenca u borbama protiv bolesti. I mislim da lekcije moraju biti izvučene. Ne želim ovdje stigmatizirati neku organizaciju, ali postupak rada mora biti pomog, e, poboljšan. Isto tako strukturni aspekt imamo. Mora se baviti ovim reproduktivnim zdravljem. I tu stalno ponavljamo istu priču. Da li vi sa svojim iskustvom možete reći što je to što žele žene u zemljama u razvoju? Kad mi vodimo raspravu ovdje, često imam dojam da mi znamo što one misle. No, što je to što vama govore žene? Glede pomoći pri porodu, što vam govore glede prevencije neželjenih trudnoća, što vam, žele, što vam govore te žene u onim situacijama kada mogu slobodno da se izražavaju bez e, ograničenja dogmatske prirode ili fanatizma ili bilo čega. Dakle, onda kada imate mogućnost da im priđete i razgovarate s njima, da li imate dovoljno informacija da nam ukažete na te ključne elemente. Eto, toliko. I još nešto o vašem radu i osobito o fondu, globalnom fondu za borbu protiv sida, tuberkuloze i malarije. Ja nisam neutralan s tim u vezi jer sam potpredsjednik prijatelja e, fonda borbe protiv e, HIV-a, sida i malarije. Dakle, ja sam u upravnom odboru prijatelja koji podržavaju taj fond no ipak e, držim određenu distancu, možemo ipak reći da je to bila prava uspješnica, jer na tako jasan način smanjiti broj novih oboljenja jest rezultat jednog strateškog e, pristupa. Da taj fond nije bio tu, ne znam tko bi to uradio umjesto njega, i kada smo svjesni s kojim su nevjerojatnim preprekama bili suočeni prije stvaranja i na početku stvaranja fonda, onda možemo samo pohvaliti e, ljude koji su e, napravili taj fond i e, iznijeli borbu. Naravno, nakon bitke svi smo mi pametniji, ali mene zanima pamet na samom početku postupka. Hvala, Marija Hojbuka, onda Ignacio. Hvala lijepa. Hvala lijepa i za ova izvješća. Vidjeli smo da su zdravstvena pitanja vrlo složena, vrlo više višeslojna i ja želim naglasiti da se tu vidi zapravo da je zdravstvo posve povezano sa sociogospodarskim okolnostima u kojima ljudi žive. Tako da pitanje zdravstva postaje i pitanje pravde, to jest pitanje pravde a kada već toliko godina radimo na tome da uvedemo ovdje neku promjenu, onda se doista moramo zapitati i tu se u potpunosti slažem sa Charlesom Gurensom, radimo li dobro, radimo li u dobrim sustavima, radimo li sa dobrim alatima. Potrebe koje ljudi imaju u najsremašnijim državama i dalje nisu utažene kada se radi o pristupu zdravstvenoj njezi nedostaje dijagnostika, nedostaju lijekovi, nedostaju cijepiva mm, ili uopće nisu dostupna ili su zastarjela ili se ih pak ti ljudi ne mogu priuštiti. I tu se doista postavlja pitanje što možemo učiniti kako bi to promijenili. To nije novi fenomen, mi ga već poznajemo mnogo godina. Znamo da nam je potrebno više istraživanja, ali isto tako znamo da to stoji određena količina novca, a ustupiti taj novac, očito vidi se da ne postoji velika spremnost za to. Između 2090. i 2009. smo imali viša financijska sredstva, ali od, od te godine financijska sredstva stagniraju, dakle ne uvode se povećanja. Kako si vi to predstavljate ako sada doista uspijemo ustupiti više novca, ako pokažemo više političke volje? Tko će onda to kasnije koordinirati? Kako će se to napraviti vezno za istraživanje? Hoće li razni ljudi na raznim mjestima raditi istraživanje ili ćemo onda imati planove za cijele regije, na primjer za cijela područja u Africi koje imaju slične probleme, kada govorimo o eboli primjerice, ili kako je to zamišljeno zapravo? Još jedno dodatno pitanje. U ovim ciljevima održivog razvoja želimo ustupiti velik prostor i pitanju zdravstva, ali to područje ne bi trebalo biti preopširno, nismo htjeli tu uključiti jedan podugačak popis želja, što znači da ono što se tu izradi mora biti vrlo precizno izrađeno kako bi se mogla ostvariti ta složena višeslojna zadaća. Dakle, imate li već nekakvih razmišljanja o tome kako će se to formulirati, kako bi se uspjela ostvariti ta vrlo opsežna zadaća? I e, jedno pitanje upućeno gospođi e, Roti, Svjetska zdravstvena organizacija, vi ste prikazali koliko su složene strukture, zbog čega nam je dosta i teško stanoviti neki novi mehanizam, ali to isto tako nije nova dilema. Koje ideje Svjetska zdravstvena organizacija ima kako bi se tu e, uvelo jasnija jasnija struktura ili kada se radi o analizama da nešto ne valja. Dakle, kakve su vaše ideje po tom pitanju? Hvala. Hvala, Ignacio Corao. Grazie. Hvala. I ja želim zahvaliti našim panelisticama što su nam došle izniti ove zanimljive prezentacije. Neću ponavljati naravno pitanja koja su postavili kolege koji su uzeli riječ prije mene. Glavni motiv e, u vašim izlaganjima je nedostatak resursa, strategija ili programiranja, zbog čega onda naše mjere nisu dovoljno učinkovite. Zapravo sam nedostatak resursa ili neispravno korištenje istih dovodi do toga da u brojnim ovih zemalja nema funkcionirajućih zdravstvenih sustava vjerojatno to povezano sa nedostatkom i strategije i programiranja. I u tom kontekstu želim postaviti moje pitanje, odnosno pripremamo se za konferenciju u Addis Abebi i za New York. Dakle, pitam vas kad biste vi bili na našem mjestu ili na mjestu drugih institucija koje će se tamo ukupiti, što biste vi predložile, koje je prema vama rješenje? Mi ćemo za nekoliko sati glasovati ovdje u odboru o izvješću kolege o financiranju za razvoj. I jedan od mogućih prijedloga bilo bi usvajanje obvezujućeg programa, naročito kada je riječ o obećanjima, zato jer jedan od problema je upravo niz obećanja država, zapravo nakon kojih nisu slijedile nikakve konkretne mjere. Dakle, Htio bih e, vidjeti jednu obvezujuću vrstu e, doprinosa, a osim toga kada je riječ o manje razvijenim zemljama gdje je situacija još teža i to me dovodi do mog drugog pitanja Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zapravo se odnosi na učinak koji najrazvijeniji zdravstveni sustavi imaju kada je riječ o troškovima, o novčanim resursima u slučaju zaraznih epidemija, recimo poput ebole, dakle koji je trošak razvoja jednih razvijenih zdravstvenih sustava u ovakvim okolnostima. Hvala vam, gospodin Svenza je zatražio riječ. Hvala vam i pogosuća predsjednice. Kao prvo, Htio bih iskoristiti ovu priliku i zahvaliti na vrlo zanimljivim izlaganjima. Ne želim ponoviti ono što su već mnogi rekli, primjerice vezano za epidemiju ebole. Shvatili smo da nam je potrebno više istraživanja i razvoja ako želimo poboljšati situaciju vezanu za svjetsko zdravlje, ali isto tako e, pitanje vezano uz svjetsku zdravstvenu organizaciju i cijepiva. Znamo da bi ove godine već trebali imati prve rezultate, s tim u vezi imate nekih detalja i što se tiče i slučajeva drugih epidemija, ovih drugih bolesti koje ste naveli, možda bilo zanimljivo čuti e, radite li na tome, radite li neka istraživanja na tome, pripremate li cijepiva za bilo koju drugu sličnu bolest protiv kojih se trenutno borimo? Hvala. Hvala, samo jedno pitanje s moje strane. Spomenuli ste ovaj cilj od 86 dolara po osobi, dakle cilj je za buđe. Mene zanima koliko država ima proračun da to i ostvari. Imali smo predsjednicu Liberije, na primjer, koja nam je rekla da su njihova pričnog sredstva bila e, sičušna i ako se umnoži tih 86 dolara na cijelo ništa, to je nemoguće. Dakle, kako možemo osigurati da imamo ciljeve koji su e, realistični, je li moguće imati realistične ciljeve baš za pojedine države, i što bismo mi trebali napraviti? Mi smo imali raspravu i to je nekoliko kolega već spomenulo da imamo svakih pet godina tu, tu raspravu da se ništa ne poboljšava. Dakle, koji bi bili dobri primjeri? Neke države su bolje od drugih i što one rade, a druge ne. Kako uspiju ostvariti taj napredak. Možda nekoliko primjera samo. I prije nego što vam svako predam tri godine za izlaganje, moram vas upozoriti, imamo iz komisije gospodina Valtera Sajdla, e, dakle predstavnika Europske komisije. Znam da smo prije nekoliko godina imali priopćenje Europske komisije o svjetskom zdravstvu. Ne znam kako je s tim u vezi izgledala situacija u protokom sazivu, ali možda se nam mogli ukratko reći što vi očekujete od tih e, razgovora u New Yorku i kako izgleda situacija s tim u vezi. Oprostite da vas požuravam, ali dobro uvijek se možemo na to vratiti još jednom kasnije. Da, hvala nam što ste nam dali priliku da se izjasnimo. Govorili ste o politici vezanih uz zdravstvenu pomoć, to objašnjavamo u tom priopćenju iz 2010. godine o ulozi Europske unije u e, svjetskom zdravlju. I ako pođemo od toga i sada nakon što smo se slušali izlaganja te ugovornica, nisam zapravo uspio ništa naći što bih mogao kritično izaći vezano uz te e, radove, to je i ono što Europska unija smatra politikom, no očito nisu samo ključenja i politike Europske unije, one koje oblikuju pomoć e, na području zdravstva, imamo i e, agendu za promjenu, tu imamo opće razvoje politika, priopćenja s tim u vezi gdje predviđamo određenu diferencijaciju i postupno davanje pomoći, dakle sa zdravstvenom njegom se povlačimo sada iz nekih država poput Filipina Filipine ili Indonezije kojima više nije potrebna toliko velika pomoć i zatim prebacamo ta sredstva u druge zemlje poput Afričke republike ili Južnog Sudana. Istodobno postoji taj proces takozvane fokalizacije koji nas eh, dovodi do toga da smo slabije aktivni u određenim sektorima u državama na Europske unije, a sve to zajedno nas je dovelo do toga da smo bili aktivni pomoću bilateralne pomoći u nekih 36 država, a gospođa Verno je već e, pokazala i te podatke. Najvjerojatnije ćemo na kraju 2020. godine dovršiti polovicu od tih država, dakle nekih 18 država. To nije jedan od željenih rezultata ovih politika, ali to će se najvjerojatnije dogoditi. Sve u svemu opseg pomoći neće toliko opasti kao što taj broj naznačuje, zato što ćemo imati veći opseg u onim državama u kojima smo još prisutni, a isto tako smo povećali udio naših doprinosa u globalni fond i te svjetske inicijative. To su dakle glavne tendencije. Ono što Europska komisija očekuje da će proizaći iz ovih pregovora, mislim da smo to rekli u našim poznanskim dokumentima, to je dakle jedan proces s kojim upravljaju tijela ujedinjenih naroda, tu postoji jedno sintetičko izvješće vezano uz Eh, ciljeva održivog razvoja. Tu postoji nekoliko ciljeva koji su slični eh, onima zapravo iz milenijskih razvojnih ciljeva, plus još jedan dodatni koncept univerzalne zdravstvene njege i ti zdravstveni ciljevi su tu također prisutni i to s naše strane, sa strane Europske komisije ima puno smisla. Samo bih jedno možda naglasio gdje razmišljamo drugačije od izlagača i ono što smo raspravili, a to je da možda nismo dostatnu pažnju posvetili tome da glavni dio tog posla o kojem govorimo, da je ono u rukama vlada e, tih država u razvoju, pa čak i u državama koje visoko ovise o pomoći i u e, državama sa niskim prihodima imamo jako slaba proračunska sredstava za to. Ovdje kada gledamo iz Brisela na to iz Europske unije, kad, kad to zaboravljamo i zbog toga Europska komisija stavlja veliki naglasak na to da treba raditi u suradnji sa nacionalnim tijelima, s nacionalnim vladama, s nacionalnim civilnim društvom. Zbog toga smo posvetili našu pomoć upravo toj razini države i zbog toga i taj glavni dio pomoći, dakle tri četvrtine pomoći, ide izravno državama i izravno zatim države e, tim sredstvima upravljaju. Mi smatramo da je taj potez bio vrlo pametan, to je vrlo važna pomoć, no nažalost ona ne dobiva jednaku razinu pažnje kao naša pomoć e, inicijativi globalne pomoći zato što nemamo toliko dobra odjela za eh, javne komunikacije kao što to možda ima globalni fond, globalni fond za cjepiva ili neke druge udruge civilnog društva, ali ipak mislim da bismo trebali odati dosadnu počest tim naporima i da bismo trebali znati cijeniti tu vrstu pomoći s kojom se izravno daje potpora nacionalnim vladama, nacionalnim tijelima koji na kraju krajeva su oni koji odlučuju o tome. Tu postoji i suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom vezano uz eh, dijalog o politikama koje je gospođa Rod spomenula koji igra veliku ulogu i koji je jedan dio te slagalice pružanja pomoći na razini države. Hvala. Hvala. Zamolit naše stručnjakinje da izvedu nešto vrlo teško i da što kraće odgovore. Započet ćemo sa predstavnicom Svjetske zdravstvene organizacije. Hvala. Ja sam stručnjakinja za bolesti, a ne za financiranje, tako da ću se ograničiti u svojim odgovorima na ono za što jesam stručna. Više govornika se raspitivalo o našoj reakciji na ebolu i onome što će uslijediti, tako da ću odgovoriti prvo na to pitanje. Mi priznajemo sve kritike koje su upućene i sada se usredotočujemo na naš preustroj i također na našu međusobnu interakciju kako bismo osigurali da se to ne odgodi previše za budućnost. U tijeku je, interna revizija i kao što su mnogi od vas spomenuli, smo će i brojne druge uslijediti. Kada je riječ o ishodima tih revizija, nadamo se da će nam one dati uvid i smjernice za ono što treba promijeniti i čega još nismo svjesni, ali u planu je reforma određenih pitanja u kojoj priznajemo određene kritičnosti koje treba riješiti i to se odnosi na kapacitete. Prepoznali smo činjenicu da trebamo e, veće kapacitete za e, jednu epidemiju ovakvih razmjera i na nacionalnoj razini putem naših e, tamošnjih e, ureda i također na globalnoj razini. Uvidjeli smo da nismo odabrali ispravne pristupe kada je riječ o angažmanu zajednice i također razumijevanju kultura u kojima je došlo do epidemije i također smo naučili mnogo o koordinaciji i kako se možemo bolje koordinirati i također ćemo staviti već naglasak na partnerstvu tamo gdje nemamo potrebne kapacitete. Imamo neka određena partnerstva, ali ona nisu bila dovoljno široka kako bismo se nosili sa ovakvim razmjerom događaja. Također smo mnogo naučili o potrebi da damo i druge poticaje također da isporučimo i ono što je potrebno za nošenje sa epidemijama. Također smo ustanovili da nam je potrebna bolja suradnja i za komuniciranje rizika i shvaćamo potrebu za informiranjem o riziku i za razrađenim pristupom angažmanu zajednice. I to treba odmah razraditi na početku samog događaja i treba uključiti tu i e, starije u zajednici, starije Također trebamo povećati naše istraživačke kapacitete kada je riječ o hitnim događajima i radimo na osnivanju jedne globalne radne skupine koja bi se mogla mobilizirati u ovakvim slučajevima e, i također radimo na uspostavi jednog e, fonda za e, hitne slučajeve tako da ne ovisimo o isključivo o sredstvima koja su nam u tom trenutku dostupna i također radimo i na E, razradi sustava za e, bolje raspoređivanje i na prikupljenju podataka i na e, jačanju naših propisa za otkrivanje i reagiranje i također za poticanje zemalja da nam se brže obrate. Dakle, i izvana i iznutra ćemo mnogo toga izmijeniti, a svakako Europska unija i njezine zemlje članice nas mogu i dalje savjetovati i poticati u tom pravcu. Postavljeno je pitanje o prioritizaciji i određivanju prioriteta. Treba li zadati prioritet onim područjima gdje imamo najveći učinak ili treba li posuda djelovati? Pa mislim da same zemlje trebaju odrediti prioritete i da oni trebaju biti razmjerni potrebama i da ih se ne smije provoditi u izolaciji nego kao dio sustava, jednog usklađenog sustava i svih navedenih razloga, zato jer ovakvi izolirani takozvani silos pristupi fragmentiraju i dovode do raspada sustava koji bi inače bili uspješni. Također je postavljeno pitanje o raspoloživosti odgovarajućih alata i sustava. Naravno, jasno je da Svjetska zdravstvena organizacija još mnogo toga treba učiniti kada je riječ o istraživanju i razvoju, i razvoju po pitanju zanemarenih bolesti i drugih novih bolesti, ali također postoje tu i sustavi koji su e, povijesni. Dakle, imamo kvalifikaciju koja omogućuje da su na cjepiva i lijekovi koji su dostupni zemljama i od pouzdane kvalitete. E, sada ćemo uskoro imati jedan e, sastanak za tjedan ili dva e, za osnivanje nove matrice za istraživanje i razvoj kako bismo utvrdili koji su proizvodi potrebni, kako ih možemo razviti, kako surađivati sa našim znanstvenim partnerima i zakonodavnim e, partnerima i to e, mnogo brže nego što smo do sada činili. Također je postavljeno pitanje o cijepivima koja se sada ispituju, a koja su potrebna za ebolu. Neka od tih kliničkih ispitivanja su još u fazi 1 i fazi 2. Ona cijepeva koja su pokazala sigurnost i imunogeničnost se sada razmatraju kao vodeći kandidati i drugi su ispitivanja na početku. Možda će zaraza opasti prije nego što dobijemo konačnu potvrdu o njihovoj učinkovitosti ili neučinkovitosti, tako da i razrađujemo sada kojim putem će se dostaviti ta cjepiva i kako bismo dobili e, te proizvode do određene e, faze potpunosti, kako se u epidemiji ne bismo opet e, našli bespomoćni. Evo, molit ću vas da budete što kraći. E, hvala, to jest doista izazov. Bilo je mnogo dobrih pitanja i ja ću ih nastaviti što više obuhvatiti u svojim odgovorima. Neki su iznijeli komentare o nepostojanju sustava i strategija na nacionalnoj razini. Ja ću nastaviti i odgovoriti na to jednim odgovorom, odnosno ću naš novi način rada koji je zapravo već potvrđen nakon dvije i pol godine. Dakle, zemlje komuniciraju koji su sredstva raspoloživa, a mi podupiremo nacionalne strateške planove i također podupiremo zemlje u razradi istih Zatim same e, zemlje u jednom e, uključivom procesu razmatraju koja su sredstva dostupna iz globalnog fonda i određuju prioritete. Zatim neovisni tehnički stručnjaci razmatraju globalni fond i također razmatraju jesu li ta sredstva realistična i prije nego što se potpiše ugovor provedba treba biti potpuno jasna, tako da e, svi uključeni na nacionalnoj razini u globalnom fondu trebaju vidjeti da je to realistično i da zemlja može ostvariti ono što je, za što je preuzela obvezu. E, kada je riječ o provedbi, e, treba naravno uključiti lokalne zajednice. Ne znam do koje mjere su partnerske organizacije uključene u provedbu na razini zemlje, ali Vjerojatno je da neke od partnerskih e, organizacija i čine to, dakle postoji jednostavno stvarno partnerstvo. Evo, kada je riječ o financiranju za razvoj i iskorištavanju istog, e, mislim da e, ako gledamo nekoliko desetljeća u budućnost, treba ćemo na tome poraditi i to progurati. Naravno da postoji E, veći prostor za takvo financiranje i to je zajednička e, zadaća i naravno e, službena, razvojna pomoć će se promijeniti, njezina uloga će se promijeniti za 20 do 30 godina i usmjerit će se vrši, više na pomaganje zemljama u krizi, a druge zemlje će djelovati više kao katalizatori. Također ohrabruje činjenica da u sadašnjem modelu financiranja 85% sredstava se izvaja bezuvjetno, a posto se isplaćuje jedino ako zemlje stave na raspolaganje zdravstvenom sektoru isti iznos. Dakle, to je jedan dodatan e, zalog zemlje za razvoj zdravstvenog sustava i to je sad iznosno 3,4 e, milijarde, što je bilo 50 6% više, što je značilo da je to bilo potrebno kako bismo postigli ovaj 50% prag e, i naravno i same zemlje e, trebaju ulagati ako žele ostvariti ciljeve. Evo, mislim da je to najvažnije. Kada je riječ o određivanju prioriteta, slažem se da e, to trebaju činiti same zemlje, ali također ponekad postoji jaz između vertikalnih i horizontalnih sustava i zapravo takvi pristupi nisu mogući u nekim zemljama zemlje neće moći pružiti zaštitu od HIV-a ako nisu moguće isporučiti ta e, cijepiva. Tako da trebamo ne osigurati se da zemlje imaju takve sustave za e, dostavu takvih lijekova i ako želimo da sljedeća generacija bude bez e, HIV-a, E, nećemo moći to ostvariti ako trudnice ne budu imale pristupe zdravstvenom, e, zdravstvenoj zaštiti i to se odnosi i na žene i na, djece, na djecu. Dakle, to nisu prioriteti koji se međusobno poništavaju. Zapravo treba sve to objediniti u zdravstvenoj zaštiti. Evo, premašili ste ove tri minute. Evo, samo još nešto ako smijem dodati o eboli. Dakle, globalni fond je pridonio borbi protiv ebole, povećavajući učinkovitost i programa protiv malarije, koji već uspješno primijenjeni u borbi protiv ebole i što koordiniramo sa Svjetskom bankom, imat ćemo tamo njihove urede i sastanke u zemljama koje su zahvaćene ebolom i e, tamo nastojimo e, ojačati njihove zdravstvene sustave kako bi bili spremni za budućnost. Evo, ali na kraju posljednja stručnjakinja, ako možete, molim vas, vrlo kratko. Dakle, ovo je ogroman paket, e, to je 86 dolara po glavi stanovnika i mm, ako to nije ostvarivo, onda ćemo se usredotočiti na najpotrebitije i to je potvrđeno sa podacima iz zemalja i naravno mm, to moraju biti transparentni i pouzdani podaci kako bismo ih mogli usporediti. E, kada je riječ o zdravlju di to možemo također e, riješiti, ali naravno tu nema niti pristupa izolaciji, tu uvijek ima i preklapanja. I naravno, naši planovi kada je riječ o internoj i reviziji su ambiciozni, a također i kada je riječ o jačanju domaćih zdravstvenih sustava, neke su zemlje to uspjele učiniti. Neke zemlje partneri su u nemogućnosti izdvojiti tih 15% e, i zato to treba razmotriti i e, sustav oporezivanja i također e, pridonose li tome i poduzeća. Dakle, trebamo se usredotočiti samo na sebe i kada je riječ o ženama nakon 20 godina na terenu, znamo da mnoge žene ne znaju što im treba zato jer nisu svjesne onoga što postoji. Dakle, treba ih informirati, treba im pomoći u provinciji, u planiranju obitelji i omogućiti im e, pristup e, ovim dobrima i tako dalje. Naravno, možemo imati kasnije i bilateralni razgovor. Hvala vam lijepa. Evo, zahvalit ću našim stručnjakinjama što su danas e, došle ovamo i što su nam iznijele tako izvrsne prezentacije. možemo to pretočiti u dijela u Njujorku i zapravo ćemo preuzeti vaše komentare zato jer je to izuzetno važno i također ćemo pratiti ove tri zemlje koje su zahvaćene ebolom, ne smijemo im prepustiti samima sebe nego ih moramo pratiti iz godine u godinu. E, hvala vam e, lijepa i ispričavam se na ovom vremenskom pricisku, no sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je točka broj 7 a to je strukturirani dijalog e, o radnom programu Europske komisije. E, kolege koji su novi u parlamentu ili u odboru trebaju znati da barem jednom godišnje imamo jednu prigodu koja se temelji na okvirnom sporazumu između Europskog parlamenta i Europske komisije tijekom koje europski zastupnici imaju priliku raspraviti sa e, povjerenicima o njihovim planovima i o radnom e, programu i također je to prilika da sagledamo ono što se dogodilo u prethodnoj godini. Evo, naša komisija je relativno nova, a povjerenik Stilenidis je tu i on je na funkciji od studenog i mislim da je izvršno krenuo i već je e, niz puta posjetio naš odbor kako bi razgovarao o krizi sa ebolom i o humanitarnim pitanjima kojima se bavi a ona su doista brojna. Evo, možemo onda u raspravu u radnom programu također i nadovezati na e, raspravu sa konferencijom predsjednika. Dakle, imamo čitav niz međunarodnih kriza, no pitanje je što možemo učiniti u budućnosti, kako možemo mi usmjeriti svoj rad, kako bismo imali e, što više učinka na ove humanitarne krize. Gospodine povjereniče, razgovarali smo i o onome što se dogodilo na sredozemlju i kolege su izrazile želju da čuju vaše razmišljanje o onome što se dogodilo i o tome što Europska unija treba poduzeti. Naša je humanitarna obveza spašavati ljude koji su u neposrednoj životnoj opasnosti. Održali smo minutnu šutnje, a znamo da, se, da je sada u tijeku sastanak vijeća od kojeg očekujemo i danas izjavu, a sada vas molim i da podijelite sva razmišljenja o najnovej strategiji na sredozemlja, budući da dolazite iz Grčke, onda to sigurno vam je blisko. Evo, prije, dalje, prije nego što dam kolegama riječ, e, neću duljiti da ću vam riječ. Naša hvala predsjednice. Dragi kolege, veliko zadovoljstvo ponovno biti na sastanku odbora DV, biti među kolegama i prijateljima. koji se bave istim temama. Kao što znate, ovo je treći put da sam e, pred vama u šest mjeseci svog mandata i ponovno vam želim zahvaliti na pruženoj mogućnosti. Dopustite da najprije kažem da sam doista šokiran novom tragedijom do koje je došlo u sredozemlju. To je sramotno za čovječanstvo mi, Evropska unija, imamo moralnu i političku obvezu poduzeti sve što je u našoj moći kako bismo spriječili da dođe do sličnih tragedija. Ne smijemo dopustiti da sredozemlje postane grobnica za migrante i tražitelja azila. Uvjeren sam da će ministri vanjskih i unutarnjih poslova riješiti ovo pitanje sada u Luksemburgu i da će sveobuhvatno analizirati ovo pitanje. No ja sam ovdje s vama kako bismo raspravili o onome što je poduzet u zadnjih šest mjeseci, a isto tako da razgovaramo o sljedećim koracima. Što je dobro napravljeno, i što nije. Dopustite da iznesem sljedeće, odnosno buduće prioritete i izazove. Kao prvo ebola. Od samog početka mog mandata izbijanje epidemije Ebola je bio moj glavni prioritet šest mjeseci. Prije šest mjeseci situacija na terenu u tri eh, zemlje situacija je bila krajnje loša. Danas sa zadovoljstvom mogu reći da se stanje popravilo. Imamo jasne dobre vijesti, osobito u Liberiji, a isto tako sada i u Sierra Leone. Manje su pozitivne u iz Gneje, gdje još uvijek bilježimo povećanje kada je riječ o brojevima oboljelih. Jako je teško svesti brojke na nulu. Jedan od ključnih političkih ciljeva konferencije o eboli u kojoj je vaš odbor aktivno sudjelovao jeste da se pokrene regionalna kooperacija, a to je od ključnog značaja. Veliki prioriteti su kao prvo oporavak. Uz konferenciju započeli smo međunarodni dijalog sa ranim oporavkom i ponovno izgradnji, ali to će zahtijevati dugoročni napori za koje znam da je moj kolega, dragi kolega Neven Mimica, jako spreman. Drugo, moramo izvući određene pouke iz odgovora koje je pružila Europska unija izbijanju ebole. Mi to već radimo. Najvažnija lekcija za mene jeste ono to koliko je bilo teško mobilizirati e, obučeno e, medicinsko osoblje i e, poslati ga na teren. Ovo pitanje su također pokrenule i određene države članice. I to nije išlo najmanje posredstvom inicijative bijelih kaciga. Kao što znate, sa državama članicama mi imamo ekipe obučenog medicinskog osoblja koje je na raspolaganju i mi tu imamo određeni okvir za dragovoljce i to zahvaljujući novom zakonodavnom tekstu za civilnu zaštitu Europske unije. Sada moramo to e, realizirati na terenu, da vidimo kako to funkcionira. Dopuste da ovom prigodom zahvalim, iskren zahvalim e, izrazim svoju duboku zahvalnost kolegama u komisiji za, na njihovoj podršci, osobito viskoj predsjednici Frederiki Modgerini, Nevenu Mimici, Vitinsu Andrijat Kajtisu i Karlosu Medesu i naravno e, jakom interesu odbora DEVE u borbi protiv ebole i njegovom izvjestitelju Šarsu Hava. Drugo pitanje sirijska humanitarna kriza. Čuli ste nekoliko navrata. Ono s čim smo suočeni u Siriji jest najteža humanitarna kriza zadnjih godina. To je kriza sa svjetskim implikacijama. To je kriza koja prijeti stabilnosti i sigurnosti i mimo bliskog istočnog područja. Kao što znate, ja sam obišao tu regiju na početku svog e, mandata. Obišao sam izbjegličke e, logore u Turskoj zajedno sa potpredsjednikom Mogherini. Bio sam u Jordanu i Libanonu na zajedničkoj misiji s kolegom Johannesom Hanom. Tijekom tih posjeta osvjedočio sam se kako su teški uvjeti života sirijskih izbjeglica. Nikada neću zaboraviti agoniju i očaj u očima djece i njihovih majki u dolini Beke. Također sam, međutim, vidio kako različiti instrumenti Europske unije funkcioniraju kako bi pomogli uvjete življenja izbjeglica. Naša pomoć je doista od velikog značaja na terenu. Međutim, napetosti ipak izbijaju između izbjeglica i e, zajednica domaćina. Dakle, njihovi domaćini i vlade su pokazali ogromnu grudost, ali sve teži se za sigurnosna situacija i infrastrukture su takve da su te vlade morale poduzeti neke mjere koje smanjuju prostor koji je na raspolaganju izbjeglicama i e, dakle zatvoren, imamo tu zatvorenije granične kontrole, strože granične kontrole i e, strože e, politike viznih režima. Ja uputno se razumijem zabrinutosti država domaćina, ali moramo raditi s njima da riješimo te probleme i istovremeno da ispoštujemo svoje međunarodne obveze prema izbjeglicama i to je E, pitanje na vrhu mojih prioriteta. Sirijska situacija također nas e, vodi na to da mimo samog sukoba međunarodni terorizam je jedan od glavnih pokretača humanitarnih kriza. Kada sam bio u obilasku Mali prije nekoliko tjedana, vidio sam kolika je opasnost od širenja utjecaja terorističkih organizacija poput Boko Harama ili Daesha. Njihova kampanja brutalnog terora je između ostalog ono što tjera ljude iz svojih domova, uništava porodice i dovodi ljude u stanje očaja. Iz tog razloga sada moramo raditi na razvoju više nego ikada prinudno raseljavanje nije samo humanitarni izazov, već je prvenstveno politički izazov. To je također i e, izazov koji se tiče razvoja gospodarstva. On zahtjeva pružanje odgovora koji, su, koji idu još dalje od onih tradicionalnih humanitarnih e, odgovora. I imajući to na umu, ja ću i dalje raditi sa svojim e, kolegama, povjernicima Mincom i Hanom Radit ćemo na integraciji prinudno raseljenih e, ljudi i na dugoročnoj e, europskoj razvojnoj strategiji i sektorskim politikama i na taj način ćemo moći učinkovito riješiti potrebe izbjeglica unutarnjih raseljenih lica i povratnika. Zajednički rad u kontekstu Europske agende o migracijama je na putu. Ova agenda bit će usvojena na sastan kolegija čim je to moguće, osobito imajući na umu tragediju u sredozemlju. I ona će nam služiti kao temelj za razvoj ciljanih akcija kako smo bolje povezali razvoj i komentarnu pomoć. Treće, prirodne katastrofe i otpornost. Otpornost je danas važnija nego ikad. Evo imamo nedavne primjere e, katastrofa Vanuatu. Pokazala je da je prevencija, jedna od onih koja pokazuje da je prevencija važnija od lijeka. Pripremljenost e, i borba protiv opasnosti od katastrofa spašavaju živote. Prije nekoliko dana sam bio u Srbiji i Hrvatskoj, u Beogradu sam e, bio naravno sa, uz eh, svog, eh, sa svojim dragim kolegom Davrom Ivom Štirom. U Beogradu sam sa zadovoljstvom eh, mogao poželjeti dobrodošću Srbiji u europskom u, da se uključi u europski mehanizam civilne zaštite. To je korak da se poboljša odgovor na katastrofe. U Hrvatskoj Slavoniji sam bio u pokrajini koja je teško pogađena poplavama prošle godine i jasno je, meni je jasno bilo da je dakle smanjenje opasnosti od prirodnih katastrofa nešto što mora ostati na prioritet. Dopustite ovdje da vam iznesem eh, neke stvari o e, s međunarodne konferencije o borbi protiv rizik, opasnosti od e, prirodnih katastrofa u Sendaju. To je jako važno i Europska unija ima vodeći e, vodeću ulogu i aktivno smo učestvovali u postupku pregovora i sa zadovoljstvom mogu reći da su se složile međunarodnoj razini sa nekim europskim mjerama, osobito kada se radi o poticajima da se poboljša procjena opasnosti od prirodnih katastrofa i da se dobro e, i da se inzistira na dobroj pripremi. No, naravno, nije tajna da smo se mi borili za još ambicioznije ciljeve. Međunarodna zajednica je mogla biti odvažnija. Sada moramo raditi da provedemo i ojačamo oko ovog okvira o kojih smo se dogovorili. Moramo dakle, koje raditi na konferenciji između ove konferencije u Sendaju, oni Vladi sa u u Njujorku i nove klimatskog sporazuma do kojeg će doći u Parizu. Dragi kolege, dopustite sada da se osvrnem na izazove koji su pred nama. Prvo, rješavanje dosad neviđenih potreba. Višestrukost kriza predstavlja veliki pritisak za humanitarni sustav. Ja sam jako zahvalan na vašem stalnom vašoj stalnoj podršci e, glede okupljanja sve većih iznosa. Krajem trećeg mjeseca sudjelovao sam na trećoj kuvatskoj konferenciji za Siriju i sa zadovoljstvom mogu reći da je Europska unija ispoštovala svoje moralne obveze. Naša ukupna preuzeta obveza iznosila je 1,1 milijardu eura. To je dvostruko više od onog e, od prošle godine. 500 milijuna eura dolazi iz proračuna Europske unije. Europska unija je ta koja je podigla uloge i sa doprinosom drugih e, strana se ukupno su obveze u iznosu 3,8 milijardi eura e, dolara. Ali kao što znate, kriza u Jemenu je izvan kontrole, a situacija u Libiji, kao što je već rečeno, stvara nove tragedije. Drugo, svjetski humanitarni sastanak na vrhu. Jasno je da humanitarni sustav e, dostiže do svojih e, granica. Potrebe izazovi su sve veći u vremenima kada financiranje, nažalost, e, ne raste. Moramo humanitarnu pomoć učiniti učinkovitijom i djelotvornijom. Svjetski sastanak, humanitarni sastanak na vrhu koji se održava sljedeće godine pruža nam jedinstvenu mogućnost da time pozabavimo, da se međusobno savjetujemo i razmenimo gledišta i prijedloge te da ostvarimo konkretne zaključke. Sastanak na vrhu održat će se u Istanbulu. To je sjajna prigoda da izgradimo mostove suradnje koji će prevazilaziti kulture. Treba ići dalje od koncepata sjevera i juga, istoka i zapada ishod konferencije u treće konferencije u tu pokazuje da je to nešto možemo ostvariti. Solidarnost jest načelo naše zajedničke baštine. Želim predložiti dakle da se usvoji, da se potvrdi ta komunikacija sa sastanka na vrhu o svjetskog sastanka na vrhu o humanitarnim pitanjima. I ja ću u tom postupku se konzultirati sa svim dionicima naravno i e, za mene je savjetovanje sa Europskim parlamentom, a napose ovim odborom apsolutni prioritet. Ja ću uskoro predložiti održavanje jednog e, sastanka posvećenog isključivo tome. Naravno veselim se suradnji sa e, stalnim izvjestiteljem za humanitarna pitanja, svojim dragim prijateljima Enrikeom, Gererom, Salomom. Treće pitanje. Obrazovanje. Iskustvo ukazuje na to da je na kraju obrazovanje preduvjet za razvoj i još jednako važno, to pomaže da se spriječi da djeca postanu laka meta međunarodnim tržiškim organizacijama i moramo spriječiti da izgubljene da se dođe do stvaranja izgubljenih generacija u zemljama u kojima postoje sukobi. To nije samo moralna obveza, već racionalna stvar. Četvrto, konsenzus glede humanitarne pomoći. U svjetskom kontekstu koji stalno mijenja, konsenzus o humanitarnoj pomoći i dalje je jedini europski humanitarni aki. On predstavlja naše, našu zajedničku obvezu za načelnu i učinkovitu humanitarnu pomoć. U ovom razdoblju komisija i države članice započeli su razmišljanje o tome kako provesti, kako voditi taj konsenzus dalje. Mi ćemo izvući lekcije iz prvog plana djelovanja i preporuke koje su neovisno pripremljene prošle godine. Također ćemo se savjetovati i sa dionicima i ja se doista veselim e, vašim predlozima. Moje, moje osoblje, moje službe će s vama održati prekonsultacije prije ljetne stanke. Peto, rodne politike. Naša nova rodna politika ističe brigu komisije da e, se stane u kraj rodnom nasilju. Mi rješavamo pitanje seksualne i rodnog nasilja tako što ćemo ciljano djelovati i stvarati kapac, e, osposobljavati ljude. E, mi trenutno podržavamo takve projekte u Siriji i Demokratskoj republici Kongu. Šesto, europska pomoć. Europski dragovoljci. 2015. bit će značajna godina za našu E, inicijativu europskih dragovoljaca. U siječnju sam vidio dakle kako sudjeluju dragovoljci u inicijativi europskih dragovoljaca e, dan stvaranja, umreženja i obavještavanja. Tu smo ja sam evo jedva čekam da vidim kako će to konkretno biti pretvoreno u dijela na terenu. Certifikati se šalju, to je nešto na čemu se radi. U prosincu smo radili na pokustanju toga svega i veselim se vašoj pomoći u e, vašim izbornim jedinicama glede ove inicijative. Draga Linda, Dragi kolege, još jednom vam zahvaljujem na vašoj pozornosti i kao i uvijek e, veselim se plodnoj razmjeni gledišta u ovom e, prijateljskom okruženju u ovom odboru. Najljepša hvala. Hvala povjereniče. Imamo 11 govornika koji su najavili. Moramo danas i glasati s obzirom da moramo ispoštovati svoje rokove. Imamo još dvije stvari o kojima ćemo raspraviti, tako da predlažem da svatko e, govori dvije minute. Započet ćemo e, štopericu i bit ćemo strogi. Dakle, Enrique Guerrero Salom e, je izvjestitelj humanitarnom pomoći, on prvi ima riječ. Hvala vam. Mogao bih dobiti dvije pol minute, ali dobro. Ovo je vrlo zanimljiva rasprava. Mislim da je ovo vrlo korisno za sve članove odbora, a posebice za mene. Dosta je teško zato što, kao što mnogi znaju, ja pregovaram u ime Socijaldemokrata demokrata na ovome. E, radim na radnom programu Europske komisije. I ovo je jedan od e, naših tema. Ja sam htio reći da ovaj radite u dva smjera. Naravno da možemo tražiti od komisije da napravi određene stvari, ali s druge strane Europska komisija može od nas zatražiti da, polazeći od Europskog parlamenta, potaknemo određene stvari, nešto čime se Europska komisija bavi, čime se baviti, na primjer, 2016. godine. U radnom programu koji je predložen za 2015. godinu nismo imali toliko mnogo rasprava o tome, ali ipak povinnik je više puta došao k nama, saslušao nas je izradio bilancu i vezano uz ono što se je već dogodilo u proteklih nekoliko mjeseci. Naravno da pri našem poslu dođe do iznenadnih događaja koje ne možemo predvidjeti do vremenskih nepogoda primjerice, ali naravno da se moramo držati i onih okolnosti koje trenutno imamo i koje će se vjerojatno još i nastaviti pa i pogoršati u bliskoj budućnosti i naravno da na to moramo biti spremni. Znamo da i sa Sirijom, Irakom, Srpskom republikom, Sudanom i sa drugim državama, da se s njima moramo baviti, da su to države u kojima će se situacija još i pogoršati. Mislim da bismo trebali zamoliti povjenika da nam kaže što misli poduzeti s tim u vezi, kao što je to već rekao i prilikom saslušanja prije nego što je preuzeo mjesto povjenika. Tada smo razgovarali o tome da je on jamac, e, on je zaštitnik ljudskih prava i sada se postavlja pitanje što se može učiniti kako bi te izbjeglice preživjele, kako bi mogli dati potporu državama domaćinima koji e, rade velike žrtve, a naravno isto tako treba zajamčiti prava izbjeglica. Imali smo ovaj sad najnoviji događaj u Siriji gradu Mukta i tu je došlo do jasnih kršena ljudskih prava. A isto tako bih vas zamolio za koordinaciju. Vi ste se referirali na e, stalnog povjednika za migracije, to je vrlo važno zato što se često događa da humanitarna kriza postane zatim e, kriza emigracije i da zatim na rubovima Europske unije onda e, imamo žrtve od tisuće ljudi koji dakle stradaju dan za danom. Imamo i ovaj sastanak na vrhu ministara i mislim da bi Europska komisija trebala pritom i nešto pripremiti. Vi ste rekli da pripremate tamo to priopćenje i rekli ste u ranu jesen, gospodine Poveniće. Pa rana jesen, mislim bilo bi ljepše da je to 21. rujan, to bi bilo ljepše nego 21. prosinac. Mi tu zajedno na tome radimo i u smislu pripreme Istambula. I zatim još jedno drugo područje, evo skratit ću, što se tiče predvidljivosti pomoći. Što možemo napraviti kako bismo zajamčili da se ne ponavljaju problemi s kojima smo u prošlom u prošlosti bili suočeni, na primjer kada se radi o svjetskom programu pružanja pomoći u obliku Prekrani, gdje nismo mogli djelovati u Siriji, na primjer u enova agencija za izbjeglice koja ne može raditi na području Palestine, a isto tako i problemi koje ima organizacija Crvenog križa. Što možemo učiniti kako bismo dakle poboljšali predvidljivost? Zatim međunarodni konsenzus i revizija. Mislim da bi tu bilo dobro provesti konzultacije, no mislim već provodimo konzultacije tri godine i stoga jedna moba upućena komisiji uskoro bi dakle pritom htjeli od toga dobiti jedan prijedlog. I još nešto vezano uz regulaciju humanitarne pomoći. Imamo jednu uredbu iz 1996. I Europski parlament je tu u malo nepovoljnom položaju što se tiče mogućnosti kontrole i transparentnosti pa i što se tiče uvida zapravo u ono što se tu događa na podređenim područjima. Mislim, znam da to nije područje vaše isključive nadležnosti, niste vi samo za to zaslužni, vi to znate, ali ipak mi ćemo tu pregovarati i za Europski parlament je interinstitucionalni sporazum nešto što treba promijeniti uskoro, dakle sporazum između parlamenta, komisije i Mislim da je tu dobro da tu uključimo i humanitarnu pomoć i ulogu Europskog parlamenta. To bi predstavljalo stvarni napredak za ovaj odbor, ali isto tako mislim i općenito za komisiju, e, kada bismo mogli dakle, uže surađivati. Evo, ispričavam se, ovo je bilo malo iscrpno, hvala vam. Da, Dao sam ti više vremena zato što si naš izvjestitelj pokrio si sva područja. Neću s drugim kolegama biti toliko veliko dušna jer nemamo toliko vremena. Sljedeći gunik je Davor Štir. Madam Chair. be... Hvala vam, gospođo predsjednice. Pokušat ću biti što kraće. Gospodin, kraće što, gospodine Vojniće, hvala vam što ste opet ovdje. Dopustite mi da pohvalim vaš rad na borbi protiv ebole i naravno mi bismo rado vidjeli nastavak tog rada, mi se slažemo oko prioritetima koje ste naveli vezno u Siriju, Irak. Jedan mali komentar, e, pretpostavljam da bi sada trebalo početi govoriti Libiju u tom kontekstu, prije svega nakon ove tragedije na području sredozemlja, trebali smo tu pojačati naše prisustvo. Zatim isto tako mi se doista slažemo s vašim pogledima na terorizam i na stvaranje međunarodne otpornosti. U tom smislu vam želim zahvaliti na vašem posjetu Hrvatskoj i našim susjedima u Srbiji, bilo je iznimno važno da Srbija bude uključena sada u ovaj mehanizam civilne zaštite i nama će biti drago da vidimo i druge države na jugoistoku Europe da budu uključeni u taj isti mehanizam. Mislim da je to isto tako vrlo dobro za poticanje mm, regionalne suradnje. Naglasili ste važnost obrazovanja, a u radnom programu mi bismo rado to i vidjeli sa možda konkretnim inicijativama s kojima ćemo se usredotočiti na posebna pitanja vezanih uz primjerice djeca, obrazovanje e, u humanitarnim krizama. Vi sigurno možete još dati nekoliko detalja o tome, ali je to samo što mi e, pomalo priželjkujemo. I na kraju jedno pitanje kako možemo povećati vidljivost e, humanitarne pomoći koju Europska unija pruža. Dakle, ona koja se baš tiče Europske unije kako bismo imali bolje prisustvo i bolje priznavanje napora koje Europska unija čini. Mislim da sam je uspio štediti ponešto vremena. Hvala vam. Hvala ti da to je bilo savršeno. davore Grozev. Hvala lijepa. Ne želim ovdje dati nikakvih općenitih primjedbi, neko dvije vrlo konkretne stvari katastrofa sa izbjeglicama na području sredozemlja, na to smo se osvrnuli i imali smo minutu šutnje u parlamentu, a i drugdje, ali mislim da bismo i u odboru i kod nas e, intenzivnije razmisliti o tome što mi kao odbor za razvoj možemo napraviti kako bismo spriječili slične katastrofe. S tim u vezi ja bih htio navesti primjer, zapravo moj konkretni prijedlog da na sljedećem sastanku našeg odbora u Svibnju stavimo na dnevni red e, određenu točku kako bismo se baš s time pozabavili. Vrlo konkretno bi se htio osvrnuti na jednu zemlju. To je dakle predstojeća kriza gladi u Nigeru. Prema navodima vlade Nigera imamo 2,5 milijuna ljudi koji pate od neishranosti. 400 tisuća među njima su baš konkretno skupina koja pati od gladi, a među njima ima mnogo izbjeglica koji su pribjegli u tu zemlju iz Čada, iz Malija i iz Nigerije, dakle u Niger. Ako se situacija od strane svjetske zajednice, ali od strane Europske unije ne poboljša, ako tu nemamo određene protumjere, onda će nam pristići iz Nigera prema Libiji sljedeći e, val e, izbjeglica i zatim nećemo imati ta, samo na području sredozemlja žrtve iz Malija, iz Eritreje i Sirije, nego još i pojačano iz Nigera. I moje pitanje je s tim u vezi, dakle, koliko e, vi u Europskoj komisiji već o tome razmišljate i jedna druga točka, malo slabije, važna tema, ali ipak tu se radi o Haitiju. Nakon potresa na Haitiju 2010. godine ta zemlja se nije uspjela ponovno vratiti e, na, na ono priješnje stanje, stati na noge i zato što ne postoji dobar rad e, koji vrši vlada. Sad ove godine bi trebali imati promatačku misiju za izbore koji će se odvjeti ove godine, a znam od strane mnogih predstavnika u civilnog društva koji se tamo Eh, uključuju, da bi rado bili uključeni upravo u taj rad eh, prilikom dakle eh, misije za pomatanje izbora. Hvala, Charles Gordens. Hvala vam, gospođo predsjednice. Imam dvije stvari koje bih htio iznijeti, komentirati, sada u prisutnosti našeg važnog povenika Jedno se tiče predvidljivosti i pomoći. Povjerenik je rekao da se radi o zadaći bez presedana i pritom se osvrnuo prije svega na um, više struke centre krize koje nam ukazuju da nemamo dostatna sredstva koja možemo ustupiti svim tim krizama. Govorili smo o Addis bebi i o Istanbulu i htjeli bi da on bude da bude odlučan, ali kako to postići? Za nije došlo sada pravo vrijeme da konačno jasno kažemo da se više ne možemo sakrivati iz e, onog, e, onog argumenta da revizija e, višegodišnjeg financijskog okvira pristiže jednu godinu prekasno. Moram reći da to nije dovoljno. Mi se sada nalazimo suočeni sa jednim strukturnim problemom kojeg trebamo riješiti, trebaju nam odgovori, a ne radi se o tome da trebamo pričekati poboljšanje gospodarskog, gospodarske situacije, jer to trenutno nije nigdje na vidjelu. Zatim kao drugo što se tiče izbjeglica. Ja bih htio da ste vi taj koji tu budete vodeći. Vi ste odgovoran za humanitarnu pomoć. Vi ste onaj koji države članice može staviti pred zid i reći im, dakle onima koji rade svoj posao na dobar način, da ih tako ohrabrite, ali da druge ipak na to na, na to ukažete. Ja mislim da je neprihvatljivo da se Europa optužuje da se kaže da ne reagira na dobar način na počinu sredozemlja, a ne radi se o Europi, radi se o državama članicama koje ukidaju sredstva za Europsku uniju. Nije moguće da dopuštamo da se iz dana u dan ponavlja ista priča. To postaje jedna kolektivna laž. Nije moguće um, tako govoriti, čak kada te izjave pristižuju od predstavnika određenih vlada. To je potpuno se neprihvatljivo da dakle svaka akcija spašavanja predstavlja mm, na neki način poticaj za nove migrante da pristinu u Europu. Pa trebali bi barem podsjetiti e, čelnike država i vlada i ministre koji se bave tim pitanjem i koji vječaju u vijeću da međunarodno pravo nije opcija pružanja pomoći. To nije opcija, to je obaveza koju nam međunarodno pravo nalaže. Oni koji su upletani u takvu E, krizu koji ne pruže pomoć mogu biti optuženi da upravo nisu stupili pomoć osobama u opasnosti. Imamo obveze iz međunarodnog prava, imamo obveze iz međunarodnog pomorskog prava koji ne daje nikakav e, izgovor da se ne pomaže kada dođu do ovakvih dramatičnih razvoja na području zemlje Stoga mislim da bismo trebali biti potpuno jasni, mislim da biste vi trebali jasno dati do znanja vaš stav na sljedećem sastanku e, Europskog vijeća kojeg mislim da će se i nadam se da će se održati ovaj tjedan. Da biste se trebali obratiti državama članicama, reći im da oni ne rade svoj posao, ja bih rada da jedan za drugim dođu pred ovaj odbor i da nam kažu zašto ništa ne čine. Zašto se skrivaju iza takvih e, zidova. To je neprihvatljivo, njih treba sada suočiti sa svojim obvezama i odgovornostima. Hvala, Marija Hojburg je sljedeća. Hvala vam lijepa gospodine Pravniče što ste ponovno ovdje kod nas. Ja zapravo imam mnoga pitanja, ali e, sad ću se ograničiti na samo dva područja. E, želim se nadovezati na pitanje izbjeglica. Rekli ste da agenda za migraciju, da je ona u toku, ali kada se radi o tome da doista želimo izbjeći ovakvu situaciju u Srbiji, se ne radi samo o spašavanju, on se radi o tome da trebamo naći legalni način na koji ćemo prekinuti taj lanac ljudima. Ja se nadam da će to biti sastavni dio u tom planu. I onda još jednom Italija, mislim, nju ne smijemo ostavljati samu sa tim problemom, ako dakle e, tamo e, posebice pristižu izbjeglice, ne smijemo ostaviti te države na cijediju. trebamo doista kolektivnu i dobru raspodjelu tereta. Kada se radi o izbjeglicama i mnogim izbjegličkim kampovima na ovom svijetu, mislim neki od njih postoje već 20 godina i to je također jedan problem. I tu se postavlja pitanje kako zapravo humanitarna pomoć može se transformirati u aktivnu razvojnu pomoć kako bi se te osobe izbavile iz e, tog boravka u tim kampovima, da ne dobijemo jednu, jedan drugi izgubljeni naraštaj koji zatim mora odrastati u tim kampovima, ali vi vjerojatno znate što ja s time mislim. I zatim još jedno područje koje me zanima, e, svjetski sastanak 2016. godine. Koje su vaše ideje, koji su vaši prioriteti? koji su rezultati koje vi očekujete od tog sastanka, od svjetskog sastanka kako bismo mogli ispuniti ove global, naš, naše globalne obveze. Hvala vam. Stilius. Hvala vam što ste došli k nama, gospodine Poveniće. Ja bih se htio osvrnuti na ovu najnoviju humanitarnu krizu, na tu tragediju na području sredozemlja. Na, području sredozemlja. Ja sam samo nekoliko mjeseci ovdje u Europskom parlamentu zastupnik i zapravo sam već e, više puta ovdje prisustvovao minutama šutnje, a nisam čuo konkretne prijedloge s tim u vezi što sada možemo doista i poduzeti kako bi te tragedije spriječili. Mi dakle imamo minute šutnje, ali Mislim, situacija je takva da sve više ljudi gube svoj život. Mislim, sada e, ih već bojemo u stotinama. I vi znate da su prije svega države na jugu Europe suočene s tom tragedijom, a među njima e, i zemlja poput Grčke koja već i sama ima velike humanitarne i socijalne probleme. Dakle, ta država je sama pogođena krizom. Imamo dakle tu situaciju s izbjeglicama koje u tisućama dolaze u Grčku i ta se činjenica zatim koristi i u svrhu destabilizacije grčke vlade. Nadležni ministri za migraciju kažu da izbjeglice prema međunarodnom pravu i sukladno pravilima moraju e, dobiti e, prihvat, ali zatim se uvijek iznova kritizira vlada u Grčkoj, kaže se da ih se sve želi e, okupiti, staviti na mjesto, sva što se u Grečkoj vladi predbacuje vezano uz ovu humanitnu krizu i način na koji njome upravljamo. I stoga jedno pitanje vezano uz vas. Vi osobno, što vi osobno namjeravate? Što ćete osobno predložiti za sljedeći sastanak na vrhu? prije svega vezano uz humanitarnu krizu, dakle ovu novu humanitarnu krizu na Sredozemnom moru i kao drugo što mislite napraviti kako bi podržali ove države na jugu Europe poput Grčka koji e, s ovim imaju doista vrlo veliki problem. Hvala. Hvala, gospodin Venta. Hvala vam gospođo predsjednice, gospođo, gospodine Bojnice. Hvala vam na ovim aktualnim informacijama, vezano to što ste napravili, što namjeravate napraviti, kao što znamo situaciju u Siriji, Iraku i ove nove prijetnje koje nam pristižu redova ISIS-a predstavljaju veliki izazov i kada se radi o dostavi humanitarne pomoći. To je vezano i uz određene političke interese. Možete li dakle potvrditi da bi humanitarna pomoć trebala biti odvojena od bilo kakve vrste vojne intervencije u tim regijama. Možemo li zajamčiti da će humanitarna pomoć e, i pristići žrtvama neovisno o tome kojoj manjini pripadaju. Da će dakle jedini kriterij biti samo potreba za humanitarnom pomoći. Hoćemo li ostati nepristrani u svim našim akcijama? Hoćemo li se pridržavati temeljnih prava kao glavnog cilja? Hvala. Hvala, Septens. Hvala, ja sam htio govoriti o Sredozemnom moru i nadvesti se neke od komentara koje su kolege iznijeli, ispričavam se. Svi smo naravno svjesni da svaka ta tragedija nije samo osobna tragedija, već da je to tragedija koju smo u potpunosti mogli spriječiti i da svaka smrt predstavlja kombinaciju jednog putovanja na koje su te ljudi krenuli zbog um, strašnih uvjeta koje, koje ne možemo niti zamisliti u zemljama iz koje te osobe potječu. Jedan od stvari koje sam ja smatrao najzastrašujućim kada sam radio za um, razne udruge koje pruže pomoć onda smo sada da da, dakle da uvijek postoje vanjskih problema, ali te vanjske probleme mogu još i pojačati unutarnji problemi i sustavne poteškoće vezano s to kako mi organiziramo našu pomoć. I mislim da se ovdje vidi da Europa dobro ne funkcionira, da imamo manjkavosti u našim strukturama kada se radi o tome da riješimo sam taj problem da ljudi bježe iz svojih država, ali isto tako i odgovor vezan uz to da svaku osobu tretiramo kao ljudsko biće. Gospodin Pavniče, ja vas doista molim da, a zapravo bih ja bio protiv to, tog pojma, ali da možda se borite protiv tog fenomena otimanja zemlje. Možda je to najbolji pojam koji to objašnjava, jer moramo imati dosljednost u raznim eh, područjima politika gdje to još nemamo, dakle politika vezana uz, uz sigurnost granica, financijska gospodarska politika i tako dalje, da dakle humanitarne i razvojne politike stavimo na prioritet, eh, pa i kada se radi o radu eh, na primjer Frontexa. Ja doista apeliram na vas, gospodine Proniče, da među sam prioritete vašeg radnog programa stavite upravo tu dosljednost naših politika, jer ako to ne učinimo i dalje ćemo kasnije imati te tragedije i ponovno ćemo razgovarati o njima, a da ne možemo baš mnogo toga s tim u poduzeti. Sí, gracias, presidenta. Gracias, Hvala, Hvala gospodine Stiljanides što ste ponovno došli k nama u ovaj odbor. I hvala nam na ovoj na ovom globalnom opisu situacije. Zapravo trebamo shvatiti da treba redefinirati koncept humanitarne pomoći. Trebamo bolje uzvrditi što su to humanitarni razlozi i humanitarna pomoć. Ono što je zajednička crta svih ovih događanja je patnja i ono što ona ima za posljedicu. Ova strašna kriza s kojom se suočavamo u kontekstu imigracije zahtijeva jedan zajednički pristup i zajedničku politiku. Kako bismo imali zajedničku politiku, trebamo imati i sposobnost provedbe iste. Drago mi je što je kolega Gerens stavio naglasak upravo na to. Zemlje članice moraju prestati okretati leđa ovom pitanju. Možemo li imati zajedničku imigracijsku politiku sa propisima o pružanju azila, o zaštiti imigranata? Treba nam da jedna zajednička politika i jedno zajedničko zakonodavstvo za cijeli europski teritorij i zapravo kako možemo onda upravljati i regularnim imigracijskim tokovima i kako možemo osobama koje dolaze osigurati jednako postupanje. Jedini način jest da vijeće šefova država i vlada o tome odlučuje. Mi se možemo slagati s time, ali mi ne možemo odlučiti ništa. I komisija se može složiti s time, no kako bismo imali ove izvršne sposobnosti, onda o tome trebaju odlučiti zemlje. Također, uz ovu poruku treba nadodati da je sve povezano sa humanitarnim pravima i vanjskom politikom i zapravo je to inicijativa naspram tri zemalja koje su zahvaćene evolom i to su zapravo tri zemlje koje su se ujedinile i odlučile pokrenuti program borbe protiv te bolesti i tražile su pomoć od svih međunarodnih sugovornika i bile su uspješne u tome. To je primjer zajedničkog djelovanja i zajedničkog poduzimanja mjera kako bi se riješilo problem. Mi ne trebamo nek od drugih jer imamo ogromno iskustvo, ali ovdje možemo reći da smo iz toga izvukli pouku. Hvala predsjednice povjereniče, najprije dopustite da vam e, se zahvalim na vašem radu i na vašem radu borbi protiv e, epidemije ebole. Dva pitanja. Svjetska banka prije dva, nekoliko dana održala konferenciju o borbi protiv ebole gdje se govori o međunarodno preuzetim obvezama po tom pitanju. Želio bih znati da li vi mislite da idemo da smo na pravom putu, dakle da se dođe do nulte stope zaraze i drugo e, regionalna strategija. Dakle, kako se tom pitu, pitanju želite ovaj, baviti? Hvala gospodine. Hvala gospodine Šeprin. Hvala. Hvala povjereniče na vašem vrlo zanimljivom izlaganju. Dopustite mi da vas citiram. Spriječiti je bolje nego liječiti, rekli ste, i sigurno smo svi upoznati sa poslovicom da e, e, se spašen. E, htio bih spomenuti primjer e, Ukrajine. Znamo da imamo mnogo unutarnje raseljenih u Ukrajini. Prema konzervativnim procenama milijun i pol ljudi, ali vjerojatno i mnogo više od njih. E, neki od njih su pobjegli u Rusiju, vjerojatno pola milijuna. Oni su izvan našeg dosega, ali Ukrajina nije. Osim toga, u posljednjem desetljeću imamo E, pola milijuna Ukrajinaca koji su otišli u Poljsku, Češku i neki u Mađarsku i Rumunjsku. Imamo brojne zajednice tamo i one imaju također mogućnost prihvata. Dakle, moje pitanje se, će imate li statističke podatke o tome, je li to pokazano na kartama, da li se to prati i što se planira u slučaju, nadam se da neće doći do toga, da dođe do pogoršanja krize u Ukrajini, Dakle, ima li komisija planove za ovakav događaj da se poveća broj ukrajinskih izbjeglica i da se pomogne onim zemljama koje su tu na prvoj crti? I drugo pitanje, kada ste bili u Srbiji, jeste li sa srpskim vlastima povukli pitanje ukupnih dolazaka preko kopna. Naravno, to se nadovezuje na e, krizu u Bliskom istoku i čini se da su neke vlasti zapravo bile potpuno nespremne na tako nešto i da nisu obraćale pažnja na to. Hvala. Hvala gospodine povjereniče, hvala gospođo predsjednice. Prije nekoliko mjeseci imali smo sastanak radne skupine A koja je zadužena za Istočnu Afriku, Južnu Afriku i Istočnu i Središnju Aziju. E, htio bih se osvrnuti na jedno važno pitanje. Naime, neka od sredstava koja se upućuje tom području, naročito Istočnoj Africi, namijenjene su e, miru i regionalne stabilnosti i to treba pozdraviti, zato ne možemo govoriti o razvoju, o povećanju trgovine, povećanju suradnje i tako dalje bez sigurnosti i stabilnosti i bez borbe protiv terorizma, naročito u ovim zemljama u Istočnoj Africi poput Somalije ili Kenije ili Južnog Sudana ili Eritreje tu vidimo da e, sve više i više emigranata idu u Europu. Istovremeno imamo 160 milijuna eura sredstava koje predstavljaju pričuvu. Dva pitanja. Kao prvo, mi smatramo da bi bilo dobro suočiti se sa svim ovim e, prijetnjama, davanjem sredstava sigurnosnim snagama u tim zemljama, policijskim snagama za njihovu obuku kako bi se oni mogli nositi sa terorističkom prijetnjom i sigurnosnim zahtjevima, ali vjerojatno bi se to sve trebalo provoditi u okviru instrumenata za mir i sigurnost umjesto da to bude e, dijelom E, fond za razvoj. I na kraju želim se osvrnuti na situaciju u sredozemlju. Trebamo se pozabaviti korijenima problema. se zbog e, unutarnjih e, situacija u zemljama se događaju upravo radi toga. Dakle, trebamo se pozabaviti unutarnjom sigurnošću tih zemalja. Kao prvo trebamo stabilizirati Libiju i druge zemlje i onda nastaviti sa pružanjem humanitarne pomoći, e, prehrambenom opskrbom i e, razvojnom pomoći i tako dalje. Jer znamo kako je sve krenulo. Naravno, Gaddafija je trebalo maknuti s vlasti, ali sada je odgovornost Europske unije stabilizirati tu zemlju, jer ne znamo kolike će milijuna ili desetaka milijuna ili stotina milijuna e, ljudi doći iz Afrike u budućnosti koju ćemo mi morati prihvatiti. Moramo osmisliti strateški plan o tome što će to značiti za Europsku uniju u sljedećim desetljećima, jer u Europi će onda nastati nešto drugo. Sve zemlje mora imati u vidu takav strateški plan, zato jer to treba, e, to će promijeniti i kulturu i etnički sastav i sve ostalo u Europi. to je pitanje koje mu treba pristupiti strateški radi europske budućnosti. Hvala gospodine povjereniče, evo imate ogroman broj pitanja i ja bih samo sa svoje strane dodala da pozdravim ono što ste rekli o djeci u situaciji humanitarne krize i možda nam možete sa praktičnog stajališta reći što možemo učiniti i koji su praktični problemi, trebali promijeniti pravo ljudskih prava, humanitarno pravo, što možemo, kako možemo pomoći toj djeci i Očekujemo od ministra danas posle podna da će najaviti da će komisija razmatrati novu strategiju za migraciju. Jeste li uključeni u tu raspravu i možemo li očekivati da će ta politika uključiti humanitarna načela i možete li nam reći koje aspekte humanitarnog prava možemo povezati sa onim što se događa na sredozemlju. Jer imamo tu razne opcije da možemo pokrenuti jednu operaciju ili drugu operaciju, no nismo čuli mnogo e, humanitarnom pravu i o našim obvezama u tom smislu. Hvala. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τη σειρά όπως τέθηκαν οι ερωτήσεις για Nastojat na pitanja po redoslijedu kojim su postavljene. Ovo su jako važna pitanja. Obrađeno je cjelokupno pitanje humanitarne pomoći upravljanja žarištima i mislim da već raspolažemo određenim temeljima kako bismo vodili konstruktivnu i bogatu raspravu. Najprije ću odgovoriti svom prijatelju Enrikeu. Prvo pitanje koje vam postavio ticalo se toga kako ćemo se nositi s zbog kojih izbjeglice bježe iz svojih domova. Mnogi su poslali to pitanje na cijelom sjeveru Afrike, u toj cijelo, cijeloj regiji poslije sto pitanja, ali moramo imati na umu ono što se dešava i u subsaharskoj Africi ili u istočnom dijelu Afrike. stalni problem je taj da treba vidjeti kako će se međunarodna zajednica nositi sa uzrocima tih imigratskih tokova i sa svim aspektima koji su povezani s tim pitanjem. Nema jednostavnog rješenja, nemamo mogućnost ovdje za čarobnim štapićem. Bilo bi uzorno misliti da možemo riješiti te probleme odjednom. No, Mislim da da je ključno djelovati u onim zemljama u kojima smo suočeni s najvećim problemima, problemima gladi, povrede ljudskih prava, odnosno u zemljama u kojima se postavljaju svi oni problemi koji stvaraju te tokove i zato Europska unija uz vašu pomoć jest uspostavila tu politiku globalnog pristupa i mislim da trenutna struktura nove komisije uveliko pomaže. Dakle, mi smo se raspodijelili po grupama, odnosno timovima koji se bave projektima potpredsjednica Mogherini do sad je doista postavila uvjete koji omogućuju Europskoj komisiji da djeluje. To ono što vam mogu reći na temelju vlastitog osobnog iskustva, to je povezano sa mnoga pitanja. E, mi smo već tijekom prvog semestra dobro radili i dobro reagirali na veliki broj izazova u Turskoj zajedno s podpredsjednicom i Johannesom Anom mogli smo konstatirati kakva je situacija na terenu. Razgovarali smo i pomogli vladu da ubrza svoj rad na borbi protiv odnosno na pomoći izbjeglicama, jer oni već su došli do 2 miliona, u, zatim u Libanu, Jordanu, postoje brojne važne inicijative. Prva se tiče kontrole ulaska izbjeglica na granicama, a druga se tiče viznog režima. Mi smo pomogli na različite načine, ponekad i u kulisama, iza kulisa, kako bi se smanjila smanjili oni bolni, najbolniji prvi dan i to je, tu smo pomogli. E, u mnogim zemljama su ljudi jako solidarni. To je normalno jer ih se to doista izravno tiče. Tu sam mogao razgovarati sa e, predsjednicima arapskih fondova, o njihovim inicijativama. I to su inicijative koje su povezane uz ono o čemu je govorila Linda. Naime, oni žele, na primjer, financirati neke akcije koje se tiču obrazovanja. Ja sam osobno na terenu vidio koliko, do koje mjere nema dovoljno škola, to je problem na općinskoj razini, na primjer, i njima trebaju škole ponekad za djecu s posebnim potrebama, jednostavno kako oni ne bi postali žrtvama terorističkih organizacija koji bi ih mogle koristiti. Dakle, dobro sam slijedio sve te rasprave i mislim da uz pomoć susjedne politike kojom upravlja kolega An, da možemo doći do plodnih inicijativa. Dakle, nećemo sad samo na pustim teoretskim razglabanjima. Ne želim ništa više reći sada o tome, ali uvidio sam da među zemljama zaljeva postoji veliki interes za to sve i znamo da oni raspolažu dobrim kapacitetima, sposobnostima za financiranje i mislim da su spremni surađivati s nama, s organizacijama jednih naroda, osobito kada se radi o pitanju obrazovanja. I to je za mene jasno, važno pitanje i tu se ide u pravom smjeru i to nam omogućuje da se bavimo korijenjem ovih problema. I nadam se da ću uskoro moći s vama konkretnije razgovarati o ovim temama, no s kolegom Hanom u Siriji, Libanonu, Jordanu, isto tako u zemljama zaljeva, vodili smo dobre rasprave koje na temelju kojih možemo vidjeti da je jasno moguće ograničiti problem imigracije. to je ono što možemo sami napraviti, to sam htio reći i želim također istaknuti značaj konferencije koja će biti održana iduće godine u Istanbulu. To je važna stvar i to će nam omogućiti da radimo upravo na onom, u onom sektoru o kojem sam govorio malo prije. Dakle, tu imamo jednu, jedan zajednički temelj, zajedničku baštinu, koja god, koje god vjeroispovijesti bile. I dakle možemo zajednički djelovati na ovom pitanju solidarnosti. Na temelju tog zajedničkog osnova možemo zajednički djelovati na terenu, bili kršćani, bili muslimani i moći ćemo zajednički djelovati protiv terorističkih organizacija otkud god ne dolazile. Što se koordinacije tiče s drugim povjernicima, glede pitanja imigracije i e, glede suradnje s gospodinom Avramopulosom, pitali ste me što o tome. Dakle, u odboru Eurolex e, često smo pokretali pitanje migracije i sada želimo odgovoriti na Lindino pitanje. Federica Mogherini, potpredsjednica komisije, treba prikupiti sve informacije bilo da, dakle radilo se o humanitarnom djelovanju, djelovanju pomoći za razvoj i tako dalje. Dakle, tu su informacije koje su predstavljene Eurolexu. E, ona će surađivati s ministrima vanjskih unutarnjih poslova kako bi pružila najbolji mogući odgovor toj tragediji i općenito govoreći pitanju, odnosno problemu sredozemlja i koji pretvara sredozemlje u groblje imigranata, što za sve treba biti sramotna stvar. A sada o predvidljivosti pomoći. Sve do sad. A sad imamo bolju bolje tumačenje nego što je to bio prošle godine. Dakle, raspolažemo s informacijama iz mojih službi ustanovili smo neravnotežu između potreba i mogućnosti. Na proračunskoj strani izgleda da se stvari dobro odvijaju prema prvim indikacijama. Preuzete obveze će moći biti ispoštovane. No, treba shvatiti da su potrebe veće iz dana u dan, ono što se dešava u Jemenu, nitko to nije očekivao prije tri ili četiri mjeseca, to nije bilo predvidivo, iskreno govoreći, nitko nije mogao pomisliti da će doći do takve krize. Ali sad se moramo nositi i s problemom u Jemenu, povrh e, Sirije i Iraka, Bliskog istoka. I tu ponavljam i inzistiram na tome. Vidio sam kakva je situacija na terenu i potrebno nam je više donatora. Naravno, pomoć je ograničena i tako da se moramo obraćati zemljama koji raspolažu financijskim sredstvima, a to je slučaj na primjer sa zemljama e, zaljeva, a koji trenutno nisu donatori, i, a mogli bi to biti. I tome, ja sam sve više uvjeren i nadam se dakle da će do toga doći jer sam to vidio na konferenciji u Kuvajtu i evo i Indija može sudjelovati u tome. Nitko nije mogao zamisliti da ćemo preći preko preći milijardu eura, milijardu dolara donacija, dakle Europska unija i zemlje članice. No, prije nego što su najavljene druge donacije, kad smo čuli iznos, uvidjeli smo da je došlo do povećanja zbog činjenice što je Europska unija uveliko znapredovala spram drugih i to ukazuje na činjenicu da Europska unija može može biti pokretač te humanitarne pomoći koji će polučiti još više pomoći. U svakom slučaju e, na toj trećoj humanitarnoj konferenciji na u Kuvajtu mi smo djelovali na način da možemo biti ponosni na to. No svakako možemo i dalje biti samokritični. Neki su pokazali da Europska unija i države članice trebaju e, igrati avangardnu ulogu za humanitarnu pomoć. Moja uloga nije da budem samo zadovoljan, no to je pokazalo kako možemo voditi biti na čelu te inicijative za humanitarnu pomoć. Bile su brojne inicijative i ja sam e, još uvjereniji nakon Kuvajta da mi to možemo. To baš utjecaj na zemlje zaljeva, to ih se direktno izravno tiče i mislim da možemo poći od te e, zajedničke inicijative da zajamčimo da će i oni dati svoj doprinos e, humanitarnoj pomoći. Dobro, što se tiče obrazovanja, poznato mi je to pitanje, dakle hvala ti, hvala ti na pitanju koje se tiče e, civilne zaštite i Srbije, no odgovorit ću još jednom drugom kolegi glede Srbije. Razgovarali smo o svemu sa vladom Srbije, o njihovoj ulozi e, u prihvatu izbjeglica, o e, civilnoj zaštiti i o svim mehanizmima. Mislim da je to jako dobar početak da trebamo nastaviti na tome i tako zemlje Zapadnog Balkana će moći malo pomalo da se uključe u tu logiku stvarnog kapaciteta i pripreme i da shvate e, taktički značaj tog mehanizma civilne zaštite. Vidljivost je veliki problem za Europsku uniju. Neke humanitarne organizacije, moram to priznati, imaju određenu zadršku jer kažu ako se poveća vidljivost to bi moglo stvoriti probleme pristupa nevladnim organizacijama, pristup nevladnim organizacijama najranjivim osobama. Ono što je potrebno jeste naći pravi put, pravu ravnotežu. To će ovisiti o parlamentu, o vijeću E, alibo Petrov, u Ukrajini smo vidjeli da se može naći savršeno rješenje, povećati vidljivost Europske unije, a da se istovremeno ne pogaze naši humanita naša humanitarna načela i pristup najugroženijim područjima. Mislim da moramo svaki od tih aspekata zasebno obraditi i inzistirati na našim temeljnim načelima in but out i prilagoditi se na svaku situaciju. I još sam nešto zaboravio reći glede obrazovanja, to se prvenstveno tiče onih triju zemalja koje su najviše pogođene krizom ebole. Mi smo poduzeli, pokrenuli jednu inicijativu i uspjeli smo već povećati pomoć za jedan milijun za jednu milijardu. Dakle, za jedan milijun i to ćemo vidjeti kako raspodijeliti taj milijun eh, po najugroženim zemljama. Mislim da je naša obaveza da osobito pazimo na djecu siročad ebole. Moram također odgovoriti prijatelju Charlesu Gerensu. Potpuno se slažem sa filozofijom koju je ovdje ilustrirao. Isto što se tiče e, siročadi ebole i izbjeglica migranata, to nije izbor, to je obveza, moralna obveza, naša moralna obveza. Iz tog razloga ne možemo izbjegavati stvar, moramo naći način da tu moralnu obvezu pretvorimo u dijela, a ne ostati na teoriji. Kolega Neuser. Da. Točno je. Biće 5 milijuna za praćenje izbornog postupka u Haitiju. Imat ćemo kontakte sa civilnim društvom kako bi se dobro pripremila izborna kampanja. To će biti pomoć od SAD-a i Kanade. mislim, iako to nije u mojoj nadležnosti, ali želim vas obavijestiti o tome, ima ta inicijativa koja će biti vjerojatno potvrđena i koja će taj izborni postupak učiniti demokratičnim kako bi ta zemlja mogla krenuti jednim drugim putem kako bi bolje mogla koristiti humanitarnu pomoć i poboljšati situaciju u kojoj se nalazi stanovništvo koje je suočeno s teškim katastrofama. Moram brzati, ali istovremeno moram vam još eh, pružiti brojne odgovore. Dakle, potpuno se slažem sa Šarlom kada je riječ o toj ciničnoj koncepciji. No, to je nešto što treba izbjeći. Moramo se suprostaviti, politički suprostaviti onima koji zastupaju taj cinični, tu ciničnu politiku. Mi se možemo tom političkom cinizmu suprostaviti i trebamo to napraviti. Što se tiče imigracije i raspodjela odgovornosti. Pitanje migracije iz Sjeverne Afrike nešto je što ne mogu samo sredozemne države Grčka, Italija, Španjolska i Malta rješavati. Iz tog razloga je komisija prezela obvezu i s tim se složilo i vijeće, dakle da se raspodijele odgovornosti. I to mora biti točno i u stvarnosti, ne samo u teoriji. Slažem se s kolegom gleda što je rekao. I sadašnja rasprava koja se rasprava koja se vodi u ovom trenutku u Luksemburgu sadrži taj aspekt. Dakle, treba naći rješenje da raspodjela odgovornosti glede ovog, ovih migracijskih e, valova bude europska. Jer te zemlje neće moći nositi se same s problemom. To je savršeno jasno. Ukrajina. Postoje planovi, projekti kako bi se suočilo sa migracijskim tokovima Ukrajinaca prema Europi. Mislim da je naša, naše prisustvo na terenu putem e, europske humanitarne pomoći, to je jako bilo važno, osobito za regiju Dnjepropetrovska. To znači da smo mi ispoštovali svoje načela, značaj humanitarne pomoći, mogli smo pomoći najugroženijim osobama, žrtvama, humanitarnu pomoć. Bili, bili oni u Ukrajini, u Belorusiji i drugdje, gdje god da se oni nalazili, mi smo im mogli pomoći, to je jako važno. I mislim da je to nešto što je već priznato od strane ukrajinske vlade, koje je preuzela određen broj naših preporuka glede porezne politike i tako dalje. Sada je na snazi prekid vatre, situacija se poboljšava i to na temelju sporazuma iz Minska i nadam se da će to i dalje nastaviti. A sada, ću odgovoriti na još jedno pitanje humanitarni sastanak na vrhu u Istanbulu. Već znamo ko će biti glavne teme, poznate su. Što se mene tiče, mimo te četiri teme koje će biti na dnevnom redu, a neću ih ovdje ponavljati, mislim da će naša uloga biti nazočan. stvarati, odnosno stupati na osnovnoj političkoj razini, stvarati kontakte kako bismo povećali humanitarne kanale u trenutku kada istok, zapad, sjever i jug mogu e, dijeliti zajedničku baštinu kako bi solidarno djelovali. To je za mene najvažnije, mimo svih onih razlika. Dakle, to je ono što je najvažnije, najkorisnije i to je moja politička uloga moja politička uloga jest pomagati na taj način. U potpunosti se slažem sa vašom filozofijom. U srijedu idem u Južni Sudan na tri dana. i vidjeti na kakva je situacija na licu mjesta u Africi. Situacija je jako teška, osobito u Južnom Sudanu. Otkud potječe ta kriza? I to je neprihvatljivo. Međunarodna zajednica ne može tolerirati ono što se tamo dešava i mislim doista da trebamo stvari ozbiljno analizirati jer s obzirom na globalizaciju razdaljine se smanjuju. I izbjeglice, migranti mogu iz Lampeduzi doći iz Somalije, Malija, Nigerije, Jemena, od, sa svih krajeva. Dakle, treba na isti politički način prilaziti pitanju izbjeglica iz svih mogućih krajeva i uzeti na imati na umu situaciju u njihovim matičnim zemljama i ja ću to imati na umu tako i vraćajući se iz Južnog Sudana podnijeću izvješće ovom odboru. Evo imam još jedan, jedno pitanje na, kojem, na koje želim odgovoriti. Nadam se da sam uspio na sve. U svakom slučaju vam želim zahvaliti na ovoj raspravi. Za mene je ovo uvijek veliko zadovoljstvo moći razmijeniti gledište s vama i iskreno vam govorim svaki put kad dolazim pred vaš odbor. To me ohrabruje. Prva stvar, daje mi snage i zatim to mi omogućuje da napravim reviziju nekih svojih ideja, percepcija i vidjeti kako to primijeniti u praksi. Hvala najljepša. Hvala. Moram vas razuvjeriti da imate našu potporu u rješavanju ovih teških problema s kojima se nosite i koji čini da sustižu jedan drugoga bez ikakve pauze, znači kriza nakon krize i radujemo se budućoj suradnji s vama u nadalazećim mjesecima. Hvala vam lijepa što ste došli, što sam vas morala požuriti na kraju, ali imamo važno glasovanje koje je pred nama. Okay, colleagues, we have to move quickly on because Moramo brzo nastaviti jer nemamo više previše vremena. Moramo glasovati na vrijeme u 18 sati. Dakle, predlažem da brzo prođemo kroz sljedeću točku na dnevnom redu, odnosno sljedeće točke. Prva točka na dnevnom redu koja sada slijedi je točka broj 8, a to je protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti. Ispričavam se. Ako izlazite, molim vas da to učinite u tišini, zato jer se preostali moraju usredotočiti na sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Cabo Verde. Izvjestitelj za mišljenje u ime odbora Peš e, i naš izvjestitelj za mišljenje, gospodin Maurice Ponga. Maurice, izvoli, imaš riječ. Merci, madame. My colleagues, if, if those were people can please, if you're leaving, be quiet and have your meetings. Molim vas e, da izađete u tišini, ako morate razgovarati da to učinite izvan prostorije. No. Hvala vam, gospođo predsjednice. Gospođo predsjednice, dragi kolege, predstavit ću vam vrlo kratko sadržaj protokola vezan uz ribolovne mogućnosti i uz financijski doprinos koji predviđa sporazum o partnerstvu na području ribolova između Europske unije i Republike Cabo Verde. Taj protokol je potpisan 28.8. Eh, 2004. Eh, i predviđa mogućnost eh, ribolova za određene vrste plovila, a isto tako dopušta mogućnosti i proširenja ribolova prema protokom, protokolu, što znači da možemo imati kontrolirani ribolov vezan uz poštivanje načela e, raspoloživog viška. Imamo 550 tisuća eura u prvih nekoliko godina i zatim e, još dodatnih 500 tisuća eura nakon dvije godine, a u zadnje dvije godine, a zajedno isto tako imamo još i dodatne poticaje za poticanje malog ribolova. Imali smo godišnji iznos od 110.000 eura koji smo sada značajno povisili što bi trebalo pomoći Republici povedu da se bolje bori protiv nezakonitog ribolova, poboljšati sanitarnu kvalitetu ribolova i poticati razvoj zanatskog ribolova. Procjena protokola je pozitivna i iz tog razloga vam predlažem, dragi kolege, da odobrimo taj protokol. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala vam na kratkoći. Dvoje kolega su se javili za riječ, gospodin Celer, gospodin Deva, a i gospodin Ferreira. Hvala. Hvala izvjestitelju. Općenito za takve e, ribarske sporazume od strane Europske unije dajemo dosta novaca. Ja imam samo četiri kratka pitanja. Kao prvo, iz kojih država članica potječu ti ta plovila koje će loviti ribu u vodama Republike Cabo i tko kontrolira da se ugovorene e, ribolovne kvote doista i pridržavaju. I kao treće, riba koja se love na tom području, hoće li se ona uvoziti u Opsku uniju ili će se uvoziti u države treće države izvan Europske unije i kao četvrto tko kontrolira da se iznosi koji se plaćaju u Republici Kapo Verde iskoriste i za dogovorene ciljeve, na primjer za poboljšanje priobalnog ribolova u Republici Cabo Verde. Hvala vam. Molit ću sve koje uzimaju riječ da budu kratki, gospodin Deva. Hvala. Gospodin Poga je odradio se sam posao ovdje, kao što već znamo neko vrijeme. Ja sam pokušao prikupiti E, sredstva za ribare, dakle da se e, ona osiguraju da budu u e, da ne ostaju državnim proračunom, a osim toga sredstva koja se izdvajaju za kilo tune treba povećati. Tuna se prodaje u Belgiji po cijeni od 35 eura po kilogramu. Koliko od toga dajemo kapretskim ribarima za njihovu ribu po kilogramu? Mr. Pereira. Gospodine Pereira, izvolite. Hvala lijepa. I ja želim zahvaliti gospodinu Pongi na odrađenom poslu i želim dodati da se klub socijalista i demokrata slaže sa osvajanjem ovog protokola. To je važan protokol za e, razvoj Kapo Iako sektor ribarstva nije toliko važan za BDP Republike Cabo Verde, on je ipak važan za cijelu regiju i za zaštitu djelatnosti kojima se bavi lokalno stanovništvo, a također i za turizam, zato jer se prehrana u Republici Cabo Verde uglavnom temelji na ribi. A turizam je bitan za gospodarski razvoj. Osim toga, Cabo Verde treba u potporu Europske unije. Cabo Verde je primjer dobrog upravljanja za Europu. On je pravna država, to je demokratska država. Prošla je kroz veliki razvoj i ostvarila je ogroman napredak i putem ovoga protokola mi iz Europske unije podržavamo ne samo ribarstvo nego i nadzor isključivog gospodarskog e, prostora i odvijanje održivog ribarstva u tom e, području. Zbog toga je ovaj protokol doista važan, treba ga usvojiti i to je preporukuju mi iz našeg odbora trebamo dati. Marija Hojburg, hvala vam. Za nas je posebno bitno da se održi ta održivost, ali kako bismo mogli dokazati tu održivost, moramo zapravo prvo provesti znanstvene istraživanja i procjenu svih ribljih stokova na tom području. To trenutno još nemamo. A to nam je zapravo potrebno unaprijed. A zatim kada imamo tu procjenu, onda moramo stalno, to je sredovito, vršiti provjere i samo tada možemo onda i osigurati da europska flota izlovi samo onolike količine koju um, flote ne ulove i koje ne mogu loviti. A isto tako na neki način tu smo na putu u lokalnom stanovništvu. Također želim da se osigura da europska flota mora eh, imati i iste uvjete, da, mora, se mora pridržavati jednakih propisa kao i u našim vlastitim vodama kada lovi ribu na području Republike Kapoverde. Isto tako želim reći da ti riblji stokovi migriraju i prelaze velike udaljenosti i da bismo možda trebali imati više regionalni pristup umjesto ovog bilateralnog pristupa, jer samo tako zapravo možemo tu obuhvatiti cijelu tu regiju i možemo i osigurati da e, imamo na umu sve riblje stokove i da se ne samo na jedan mali dio, to jest na jednu malu regiju. I zadnja točka do koje mi je jako stalo, to su te te financijske pomoći koju stupamo putem ovog sporazuma, taj novac mora zatim teći i u ribolovni sektor u toj državi kako bismo omogućali održivi ribolov, ali isto tako i kako bismo održali taj lanac stvarne dodatne vrijednosti na području Republika Verde, a ne da se samo sirovina izvozi iz te republike. To bi zatim trebalo isto tako e, biti konsultirani od strane lokalnog samništva. To su i glavna uprava za more i glavna uprava DEFCO. Možda imate nekih tehničkih napomena, ali molim samo kratko jer nemamo previše vremena. Gospođa Hartford iz Digimare i gospođa Vajon iz Digidevco. Hvala. Ja sam Fiona Hartford iz Digimare i ja ću pokušati ukratko odgovoriti na neke od komentara koje smo čuli. Želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu mišljenja koje komisija u potpunosti podržava. Prelazim sada na komentare. Koje zemlje članice imaju koristi od ovog sporazuma? Francuska, Španjolska i Portugal. To su zemlje koje su već imali koristi od prethodnog protokola. Kako se osiguravaju kvote? Pa ono što je predviđeno protokolom je e, spominjanje kvota upravo zbog e, načina na koji funkcioniraju financijski paketi i nemamo mogućnosti izlaziti izvan okvira tih i zbog toga je to tako zapisano u protokolu. Mm, Kada je riječ o iskrcavanju ribe, to će ovisiti o tome gdje e, djeluju ribarice. Mm, Recimo, poslije ugovore sa e, kanarskim otocima, sa e, Dakarom, tamo iskrcavaju ribu. Neki od ribara koji se bave mm, lovom na parangali onda iskrcavaju ribu u Mendelo, dakle to ovisi o samim ribarskim brodovima. Ko osigurava da se sektorska pomoć dobro koristi, to čini Europska komisija. Imamo također u klauzulu uvjetovanosti u protokolu, što znači da ako se pomoć za sektor ne koristi na odgovarajući način, onda komisija može prekinuti plaćanja ili smanjiti tu pomoć u skladu sa onime što je doista i potrošeno. Imamo još jedno pitanje o izdanju sredstava, dakle da li ribari primaju izravno sredstva, dakle sporazum je između Europske unije i Kapretske republike, oni ne primaju izvrno, izravno sredstava, dakle novac se uplaćuje na jedan račun i onda o tome odlučuje Republika Cabo Verde. I naravno sredstva treba utrošiti u skladu sa programima koji su dogovoreni. Naravno ne želim reći da ribari nemaju koristi od sektorske pomoći ili da nema potpore za pristup. E, kada je riječ o cijeni koja se plaća za ribu, otkupna cijena raste po toni. I to je u posljednjoj godini protokola 110 eura po toni, dio toga isplaćuje Europska unija, a dio brodovlasnici. Još jedna napomena o održivosti i to je naravno važan dio ovoga protokola. Naravno poštivali smo i savjete znanstvenika u ovom slučaju zato jer se to odnosi na migratorne vrste, dakle tu smo poštovali savjete znanstvenika i upravljanje vrši ICAT, čiji su i Kaprska republika i Europska unija članovi i oni imaju obvezu poštovati bilo koje preporuke ICAT-a. I da se osvrnem na posljednje pitanje. Mislim da se ono odnosilo na financijsku pomoć koja treba poduprijeti lokalno gospodarstvo. Naravno, komisija se potpuno slaže s tim ciljem i također je predvidjela strategije za povećanje iskrcavanja u kaprskim lukama i to je također predviđeno u protokolu i mi ćemo raditi na toj strategiji i na njezinom daljem razvoju. Hvala vam. Hvala gospodine Ponga, želite li što dodati? Ne, mislim da smo dobili odgovore na e, tehnička pitanja, nemamo previše vremena, zato moramo prijeći na glasovanje. Hvala vam lijepa, glasovat ćemo ovome 6. svibnja. Nema amandmana na mišljenje, zato jer je ovo postupak e, pristanka. Sada prelazimo na e, točku broj 9, a to je vanjske trgovinske i ulagačke politike Europske unije na europrivatne inicijative u državama izvan Europske unije. Gospodine Hayes, možete dobiti riječ. I ako želite dužu raspravu, moći ćemo prije sljedećeg glasovanja imati dužu raspravu za 15 minuta, a ako smatrate da je to potrebno, je nažalost ne možemo imati dulju raspravu sada jer moramo početi sa glasovanjem u 18.5. Evo gospodine Hayes, možete to ukratko objasniti i reći nešto o amandmanima. Pa hvala gospođo predsjednice, svjestan sam vremenskog ograničenja. Imam nekoliko napomena koje se odnose na ovo mišljenje. Mislim da je važno naglasiti da čitavo pitanje javno-privatnog partnerstva inicijativa je e, važan dio naših rasprava u Europskoj uniji, u čitavom svijetu, a naročito u zemljama u razvoju i trebamo voditi računa o učinku koje tako partnerstvo ima na našu trgovinsku i ulagačku politiku, naročito u trećim zemljama i također valja naglasiti da e, što zemlje postaju gospodarske održivije, e, trebamo i povećati rasno ponude koji je tamo prisutan putem javno-privatnog partnerstva i to naročito se odnosi na e, zemlje u razvoju. U brojnim zemljama, naročito u zemljama u razvoju, imamo ogromne potrebe za izgradnjom infrastrukture i one naravno nadilaze i sredstva koja su dostupna i resurse. Dakle, trebamo koristiti privatni sektor za to, ali i za zadovoljenje drugih potreba u društvu u zemljama u razvoju. Javno-privatna partnerstva naravno mogu pomoći u izgradnji usluga i također u pružanju ekoloških usluga i u zdravstvenim uslugama i to treba također poticati. U izvješću naglašavam da postoji značajan broj e, JPP-ova u zemljama u razvoju koji se usredotočuju upravo na energetiku i na telekomunikacije i naravno to treba proširiti. Također, e, javno-privatna partnerstva koja se ispravno provode imaju ogromne koristi, ne u svojim učincima, nego također i u troškovnoj učinkovitosti koju uvode i unose također e, i e, dobar odnos između cijene i troška i također tamo gdje postoje javna privatna partnerstva treba također osigurati vlasništvo nad eh, ugovorom i nad vlasništvo nad eh, ishodom i također je pregovaranje ugovora od ogromne važnosti u zemljama u razvoju i to je nešto što trebamo izbliza pratiti i to sam eh, također jasno rekao u svojem izvješću. Kako bismo postigli te koristi, kako bismo ih ostvarili, naravno da moramo imati javno-privatna partnerstva koje nisu prilagođena svima, nego e, treba ih e, posebice e, od slučaja do slučaja prilagođavati i to naročito u gospodarstvima u razvoju zato jer je tamo najveća potreba. Također trebamo i osigurati da se pravila odgovarajuće provode, naročito u raspisivanju natječaja gdje je transparentnost ključna u svim fazama kao što su bitna i jasna računovodstvena pravila kao što je izraženo nekim amandmanima koje sam do sada pregledao, očito je da imamo i društvenu odgovornost unutar javno partnerstava i to sam također jasno naglasio u izvješću, o tome ću također reći nešto kada budem govorio o amandmanima. Imamo do sada 74 amandmana, od kojih većinu podržavam. Imali smo E, imat ćemo sastanak e, sa izvjestiteljima u Sjeni u srijedu kada ćemo postići siguran sam e, i neke kompromise. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i još kolegama koji su komentirali moj početno izvješće, no također iščekujem sa nestrpljenjem naš sastanak u srijedu kada ćemo održiti naš rad na opće zadovoljstvo. Evo, možemo odgoditi raspravu o amandmanima nakon kompromisa, no Mm, pitam kolege, želi li sada nešto hitno reći jer nećemo imati druge prilike prije glasovanja. Gospodin Neva, hvala. Gospodine Hejs na izvršnom izvješću. Doista mi je drago što ste i e, iznijeli neka važna i osjetljiva pitanja o um, postupku nabave sa javno-privatnim partnerstvima. Postoji još jedan problem za koji ne znam jeste li primijetili. Naime, Javno-privatna partnerstva su u u knjigama, u proračunima razvojnih zemalja, a u zapadnim zemljama to su partnerstva koja su izvan bilanci. Ako pogledate proračun neke zemlje, to nije u proračunu, ali zapravo je tamo iza kulisa. Mm, ponekad zbog krutog načina na koji promatramo stvari, mi insistiramo da se to ugradi u proračunski deficit zemalja i onda se tu pojavljuje čitav niz problema. trebalo bi razgovarati s Kristina o tome, zato jer ja e, to razmatram i u svojem izvješću o, razvoju privatnog sektora kada je u pitanju i rješavanje pitanja siromašta. O, o tome trebamo zajednički razgovarati. Hvala e, i sa moje strane ja također želim čestitati izvjestitelju. Evo, ponavljam, čestitke izvjestitelju. Ovo je vrlo pragmatično izvješće koje je moguće provesti. Važno je voditi računa o razumnim prioritetima raznih zemalja, više nego o moguće dobiti koju mogu ostvariti naša poduzeća ili lokalna poduzeća. Trebamo također omogućiti jednako raspodjelu rizika između države i privatnog sektora. Također želimo i dalje omogućiti pristup e, vodi, zemlji, odnosno i društvenim uslugama. Želimo transparentnost, želimo odgovornost, što je sve važno za javno-privatno partnerstvo. Ako se to osigura, onda će obje strane imati koristi od toga, ne samo privatni investitori. Hvala. Hvala predsjednice. Evo, želim zahvaliti kolegama na obava pitanja. Što se tiče ovog zadnje stvari, moramo zadržati neku proporcionalnost. Treba nam, e, trebaju nam sredstva iz privatnog sektora, to je činjenica. Moramo potaknuti pravu vrstu ulaganja koja pomaže gospodarstvima da rastu i da budu konkurentni u budućnosti, ali to mora biti napravljeno na jedan proporcionalan način što je ključno za transparentnost E, odnosno ključno se držati transparentnost u svim etapama. I s obzirom da smo zadnje dvije dva u istočnoj i zapadnoj e, Europi stvarali veliki napredak glede javno-privatnog partnerstva. Imamo puno znanja i vještina koje možemo kojima možemo doprinijeti ovome i to je nešto trebamo potaknuti glede dobre korporativno, dobro korporativno upravljanje i dobro upravljanje. Dakle, potpuno slažem s vama glede pitanje transparentnosti, da se moramo postarati da dođe do dobre podjele e, odgovornosti, jer ovo je e, situacija u kojoj svi dobivaju. Dakle, tu se to je mogućnost da se dovede, e, dovede, dovedu privatne investicije u dijelove svijeta u kojima ih nije bilo do sad. Što se tiče pitanja međunarodne e, MMF-a, Međunarodnog monetarnog fonda, e, slažem se s tim. Dakle, ovdje trebamo razgovarati e, i onim investicijama koje su izvan bilance, e, koje doprinose našem gospodarskom rastu i tu je ono što Međunarodni monetarni fond nameće zemljama u razvoju i tu je u potpunosti nesuklad između ta dva stava. Dakle, tu moramo riješiti stvari i ono što MMF radi i ono što Europska unija radi. I konačno želim staviti naglasak na jedan važnih stvari u onome što može javno-privatno partnerstvo napraviti u manje razvijenim dijelovima svijeta. To se ne, ne tiče samo strukturnog poboljšanja, već i e, korporativnog upravljanja i javne uprave da spostaramo da javni sektor i privatni sektor rade sa, zajedno i da one regije svijeta koje nisu imali JPP da ih počnu zavijati i to je nešto čime trebamo razgovarati sa MMF-om i Europska unija mora biti jednoglasna, a ne ovako kao što ste to s pravom ukazali. Hvala, ispričavam se komisiji, nećemo imati vremena da im damo riječ, vjerojatno ćemo morati to prebaciti na jednu drugu raspravu jer moramo danas glasati. Hvala gospodine Hejs e, i vratit ćemo se na to kad budemo imali kompromis. Kolege, možemo sada preći na glasanje. Imamo dva glasanja. Prvo se tiče točke desete. Tu se radi o financiranju razvoja. Tu smo imali saslušanje i dobru raspravu. Imali smo dakle taj trenutni doprinos Međunarodnoj konferenciji za financiranje razvoja na prošloj konferenciji. Kada ću riječ e, izvjestitelju gospodinu i da nam kaže nekoliko riječi o ovom kompromisu. Uh, thank Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Prije samo glasovanja bih htio zahvaliti svim kolegama na suradnji mm, i na 40 amandmana 40 kompromisnih amandmana. Mislim da smo zajedno obavili dobar posao. Zahvalan sam radi razumijevanja i radi pozitivnih doprinosa iz redova svih klubova zastupnika. Tu se doista radi o svim klubovima zastupnika. Još jednom bih htio zahvaliti izvrsnom radu koju je za Charles Gurens napravio što se tiče mišljenja odbora za proračune. Odbor za proračune je o tome glasovao tek prošli četvrtak i stoga nije bilo moguće izraditi nacrt e, kompromisa u tako kratkom roku. Jedan od glavnih se odgleda za proračune već su bili uključeni u sam nacrt mišljenja i prije svega u zadnju verziju kompromisnih amandmana o kojima ćemo sada glasovati. Isto vam još jednom hvala na vašem radu i na tom kompromisnom duhu i na fleksibilnosti. Hvala vam. Hvala i tebi na tvom radu, znam da je to bio veliki posao za tebe i za osoblje u našem klubu zastupnika i za same kolege da pronađemo kompromise. Dobro kolega, počnemo sada sa glasovanjima, započet ćemo sa, a zapravo prvo e, ćemo imati probno glasovanje. Dakle, probno glasovanje o tom glasovanjem. voting? Jesu li svi glasovali? 20, evo 23 je glasovalo. Pučani imaju jedan glas previše, može da koordinator riješi taj problem. U redu, da. Evo, glasovanje je završeno. Svi su, dakle, glasovali, eto, za to da završimo na vrijeme. Neki su bili protiv, ali ipak pokušamo završiti na vrijeme. Dakle, prvi, prvo glasovanje je kompleksan broj 11 koji je za. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12 i za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo na 23. amandman na drugoj strani. U dva dijela. Prvi dio, tko je za, tko je protiv? Provjerit ćemo to. Otvaram dakle glasovanje o prvom dijelu 93. amandmana. Otvaram glasovanje, glasovanje je završeno. Odbija se. Prelazimo zatim na 94. amandman. A ne, ne, imamo drugi dio. Kaže predsjednica, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Zatim prelazimo na 94. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani. vidjet ćemo to, otvaram glasovanje 94. amandmanu. Da su svi glasali, glasovanje je završeno. Odbija se. Prelazimo zatim na 95. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. amandman je sljedeći. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Deseti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis amandman broj 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim 101. amandman odvojeno glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis broj tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 107, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 30. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 117. Odvojeno glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 17. kompromis, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 119. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. kompromis, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. kompromis, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim e, kompromis broj šest. ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125. amandman. 125. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Zatim prelazimo na 39. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 140. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 29. kompromis. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. kompromis. Ko je za? ko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim odvojeno glasovanje. 140. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Zatim ćemo preskočiti do amandmana 148. Ignacio Koral. Tko je za? Protiv? Služanje odbija se. Kompromis broj 20 koji je za, protiv, Služanje usvaja se. Zatim odvojeno glasovanje o amandmanu 156. Tko je za? Protiv? Služanje Odbija se. 22. Kompromis amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. Kompromis amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim odvojno glasovanje 159 amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo, glasovat ćemo elektronički 159 amandman glasovanje otvoreno. Pučani imaju opet jedan glas previše, ne znam kako, evo nestao je. U redu, zatvaram glasovanje. Zapravo bilo je jasno, samo činilo mi se da su socijalisti drugačije glasovali, sada je jasno, jasno je, dakle, odbijeno. Dobro, onda prelazimo na... Prelazimo na 164. 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 167 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sad prelazimo na 23. kompromis amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odvojeno glasovanje amandmanu 171. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 24. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 173. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Traži se provjera. 173. Otvoreno glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Činilo mi se dosta blizu, ali evo usvaja se. 174. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 176. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 177. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 182. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 25. kompromis amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 187, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 34. kompromis amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 191 odvojeno glasovanje tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 192 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 194 tko je za. Aha, skupno glasovanje. Možemo skupno glasovati od 194 do 197. Da, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis 26. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 28. kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na 205 i to u dva dijela. Prvi dio 205. amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Drugi dio 205. amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 206. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 208 u dva dijela. Tko je za? Dakle, ispričavam se, prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se drugi dio. Drugi dio se ne razmatra. U redu. možemo li od 209 do 213 glasovati skupno Prihvaćate li to? Svi veliki klubovi zastupnika imaju minus tu, svugdje ne, pučani nemaju u redu. Dakle, 209 i prvo, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 210, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, čini mi se, provjerit ćemo. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Dakle, sad možemo prići na 211 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 212 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 213 koji je za, 212 amandman ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Usvaja se, da, imate pravo, ispričavam se. Mislila sam da kažete ne. 213 koji je za, protiv, Suzdržani, usvaja se. 27. kompromis amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Prelazimo odmah na 220. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 225. sljedeći amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Prelazimo na 232, dakle na sljedećoj stranici, 232. Tko je za? Tko je protiv? Suženi, odbija se. Kompromis 31, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 32. kompromis amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 237, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 33. kompromis amandman Tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odvojno glasovanje 241, da, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim 248, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 249 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 250. Da, mislim, možete tražiti provjeru, ali socijalisti i pučani su bili protiv, dakle, bilo je vrlo jasno, to su bile velike većine. Jasno je odbijen 249. 250 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 35. kompromis amandman, tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 36. kompromisni moment. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo 255, odvojeno glasovanje, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 257, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 258, tko je za, Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, možemo povjeriti tojem glasovanje 258. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Zatim prelazimo na 260. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 37. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 263 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 268 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 269 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 270 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 271. Ne, predsjedniče se ispričava. 272. Tko je za? Protiv. Suđani odbija se. 273. Tko je za? Protiv. Suđani odbija se. 275. Tko je za? Protiv. Suđani odbija se. 276. Tko je za? Protiv. Suđani odbija se. 277. Tko je za? Protiv. Suđani odbija se. 278. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. 279 tko je za, protiv, sužani, odbija se. 280 tko je za, protiv, sužani, odbija se. Mislim, to smo, o tome smo mogli skupno glasovati. 281 tko je za, protiv, sužani, usvaja se. Zatim možemo odmah peći na uvodne izjave. Eto, dakle, napredujemo. 21. uvodna izjava. Možda bismo to mogli skupno isto izglasati. Da, od 21 do 25, dakle skupno glasovanje. Ne, nemamo kompromisni nam. dakle 21 do 25. O, do 24, u redu, 21 do 24, skupno glasovanje. Tko je za? Protiv? Aha, dobro, ipak ćemo ih onda pojedinačno izglasati, nema veze, netko ima zamjerke. 21, tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se 22. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se 23. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se 24. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno 25. Tko je za? Protiv, suzdržani, mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo. Dakle, 25. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojeno, ali sa dva glasa razlike. Dakle, vrlo blizu. Dva, e, kompromis 1 koji je za, protiv, suzdrani, usvojeno. 27 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 33 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 41 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dakle, imamo sada amandmane gospođe Toja. Možemo li skupno? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijena sva četiri. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne razmatra se. Možete li mi reći razmatra li se ili ne? Da provjerimo. Ne razmatra se u redu. Idemo onda na 54. Tko je za? Protiv suzdržani odbijeno. Kompromisajno. Tko je za? Protiv suzdržani, usvojeno. 58. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 59. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 60. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Oprostite, nije bilo jasno je li EPP za ili protiv, možda sam bila prebrza, dakle provjerit ćemo 65, ispričavam se, da. Close vote, please. Zatvoram glasovanje. Usvojeno, imate pravo. 65 je usvojeno, evo možda da usporim malo ipak. So 66, 68, yeah. 66, 68, dakle skupno tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 69 do 72 skupno, da, ne, ne možemo. 68 tko je za, ne. 69 tko je za, protiv, suzdržani, nisam sigurna, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram glasovanje, odbijeno. 70 koji za, protiv, suzdržani, odbijeno. 71 koji za, protiv, suzdržani, odbijeno. 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 73 koji je za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvojeno je sa jednim glasom razlike. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 79. Gospodine Nart, možemo li to skupno? Ne, ne možemo. 79 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 80 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 81 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodno izjava 1, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Osam, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Devet, Za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti broj devet. Možemo li otvoriti glasovanje? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Jednim glasom razlike. Deset, Tko je za? protiv, suzdržani odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo broj 11. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Dvanaest. Možemo li skupno? Ne. 12 je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 18 se ne razmatra, 19 koji za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20. Tu nemam nikakvih napomena. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Zatim imamo mišljenje odbora za proračun. Uh, uh, Ispričavam se zbog prekida. Ne sjećam se kako smo glasovali na amandman 171. Da, nakon sljedećeg glasovanja osoblje ću među vremenu provjeriti prije konačnog glasovanja. Aha, evo, odbijeno je. Mišljenje odbora za proračun. Ali bilo je to elektroničko glasovanje. Pitam se jer nisam dobro pratio. Provjerite glasački popis. Je li to vaš amandman? Mislim da su socijalisti glasali ne protiv EPP-a i onda je odbijeno. Ispričavam se zbog toga. Dakle, mišljenje odbora za proračun možemo li skupno od 9 do 19, zato jer mislim da veliki klubovi to odbacuju. Deset do sedamnaest, ne. Ne možemo. Idemo pojedinačno. Amandman 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dva, Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman dva, Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno nisam sigurna jer su zeleni promijenili stav. Dakle, glasujemo o amandmanu broj 9. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sve će ovako biti blizu. Tko je za 10? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti. Mislim da će možda biti čak i ista većina. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ista većina. Usvojeno. 12. Za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. A, mm, usvojeno je. Idemo dalje. Trinaest, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Četrnaest, Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna. Provjerit ćemo 18. Otvoram glasovanje. Neki su sad promijenili stajalište. Zatvoram glasovanje. Da, dobro je da smo provjerili. Vrlo blizu. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Da. Zeleni su ovdje odlučili. Dakle, konačno glasovanje poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvojeno sa 19 glasova za, jednim protiv i tri suzdržana. Čestitke izvjestitelju, izvrstan posao. Hvala vam. Imamo još jedno glasovanje. Evo, samo kratko, to bi trebalo biti to. O točki 11 dnevnog reda. pristupanje Hrvatskoj u sporazumu sa Južnom Afrikom. Pojmenično glasovanje, jedno glasovanje, otvoran glasovanje. Has everybody voted? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Osamna glasova za, jedan protiv, nema suzdržanih. Čestitke gospodinu Štiru. Zahvaljujem svima kolege. Nemamo vremena za točku razno. Hvala vam na strpljenju u dugačkom glasovanju. Želim zahvaliti osoblju, izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni i prevoditeljima što su nam dali ovih 10 dodatnih minuta. Sljedeći sastanak je u svibnju, ali ja neću biti tu zato jer se nešto vrlo posebno događa u mojoj zemlji na dan idućeg sastanka. Dakle, hvala vam na razumijevanju.